So, good afternoon everyone. Lijep pozdrav svima, zahvaljujem što ste nam se pridružili. Možemo polako započeti sa sastankom. Usvajanje dnevnog reda. Imamo prijedlog izvjestitelja da se točka dnevnog reda 6 prebaci nakon 8. Ako nitko nema prigovora tome, možemo usvojiti tu promjenu. Nekoliko priopćenja s moje strane. Prvo, međuinstitucionalni pregovori u skladu sa člankom 69F AETS dosijevu koji je natrag se vratio na pregovore na razinu odbora. Timom za pregovore predsjedat ću ja. Također ćemo imati izvjestitelja, gospodina Dankana, izvjestitelje Svijedi, Belet, Gutland, Herbrandi, Konečna, Eichhout, Evi i Dornano. Također ćemo imati autora iz ITRA kao pridruženog odbora, gospodina Fedeleja. Nadalje, naš sastanak 9. ožujka u popodnevnim satima je otkazan. Nacad dnevnog reda je na raspolaganju što se tiče sastanaka danas i sutra. Još ću samo reći da imamo prijevod na 21 jezik i kao običajno dosije na raspolaganju u elektroničkom obliku putem aplikacije e-meeting i sastanak se prenosi internetom. Sljedeća točka dnevnog reda Pred sobom imate priopćenja o preporukama koordinatora od 31. siječnja koje, ako nemate komentara, smatramo usvojenim. Prijeći ćemo sada na prvu današnju raspravu. Gnojdbeni proizvodi. Utvrđivanje pravila o stavljanju na tržište gnojdbenih proizvoda sa oznakom CE. Kao što sam rekla, razmatramo nacrt mišljenja izvjestiteljice Gardini i započet ćemo sa izvjestiteljicom. Izvolite. Hvala predsjednice. Pokušat ću se pridržavati zadanog vremena. Kao što ste i sami rekli, danas govorimo o ovom prijedlogu uredbe. Htjela bih podsjetiti na to da trenutno uredba postoji i u toj uredbi imamo različite vrste gnojiva, ali glavni su oni koji imaju oznaku C, to su konvencionalni mineralni proizvodi koji se dobivaju od primarnih tvari. Neki od njih trebaju veliku količinu energije i CO2 pri proizvodnji. Trenutna uredba ne određuje relativne granice za e, količinu E, nekih nečistoća fizičke prirode. Dakle, novi prijedlog komisije obuhvaća čitav niz e, gnojbenih proizvoda, uključujući one dobivene od sekundarnih sirovina i određuje osim toga neke granice za teške metale i zagađivače koji se nalaze u gnojbenim proizvodima. Vjerujem da smo svi mi primijetili da je ovaj prijedlog uredbe dobar zato što će omogućiti pristup unutarnjem tržištu svim gnojevima. Stavit ćemo svakako u opticaj i načela kružne ekonomije. Dakle, s jedne strane učinili smo vrlo pozitivan korak naprijed i trebali bismo sada pokušati poboljšati ovaj prijedlog koji se treba e, usporediti sa stvarnošću a na terenu imamo jako dobro uspjele primjere kružne ekonomije. Dakle, mi ne želimo razvodniti ono što već postoji, nego ojačati ono što imamo i stvoriti nove prilike. Naša nit vodilja je zaštita zdravlja ljudi, životinja, biljaka, zaštita okoliša, ali to moramo povezati i sa mogućnošću da ovaj sektor ostane konkurentan i učinkovit. Moramo također osigurati to da e, resursi vezani uz hranu i dalje zadovoljavaju potrebe našeg svijeta gdje je populacija u stalnom porastu. Ja vjerujem da bismo trebali imati pristup e, u kojem ćemo uzeti u obzir sve ove aspekte. Pogotovo kad se bavimo zagađivačima a naš odbor ENVI je nadležan, isključivo nadležan za to pitanje. Vidjeli smo da je problem kadmija vrlo važan i to je možda najosjetljivija točka o kojoj smo razgovarali, zato što je kadmi element fosforita i zato fosfatna gnojiva sadržavaju količinu kadmija koja ovisi o e, matičnoj rudi. Vrijednosti su od 10 do 200 mg po kilogramu i zbog toga smo zabrinuti jer s jedne strane nemamo nikakvu, nikakav dobar učinak gnojbenog proizvoda, a s druge strane ipak može doći do negativnog učinka za bioraznolikost terena, za e, kvalitetu podzemnih voda i općenito za zdravlje ljudi. Dakle, bilo je potrebno odrediti neke granične vrijednosti prijedlog komisije vrlo dobro poznajemo. Time se uvodi postepeno smanjivanje maksimalne razine e, nečistoća metala od 60 mg po kilogramu i nakon tri godine se vrijednost pušta na 40 mg po kilogramu i onda 20 mg nakon 12 godina. Komisija je u svojim e, fact sheet koje je e, objavila o kadmiju priznala da vrijednost od 40 mg zahtjeva jako veliki napor i mnogo ulaganja u tehnologije za uklanjanje kadmija, a kaže također da bi se taj isti rezultat mogao postići kroz takozvani blending rude, kroz eh, spajanje različitih količina, odnosno koncentracija kadmija. Što se tiče vrijednosti od 20 mg, komisija kaže da eh, srednjeročno je teško postići ovakav cilj, ali da će trebati više investirati u uklanjanje kadmija i općenito će trebati preurediti tržište e, gnojiva. Zato mislim da što se tiče ove teme mi ćemo morati dalje zajedno surađivati kako bismo pronašli prikladno rješenje kojim ćemo povezati izvedivo s jedne strane i s druge strane maksimalnu razinu zaštite zdravlja, okoliša i svega onoga što smo upravo spomenuli. Predlog komisije odnosi se na tehniku uklanjanja kadmija. To je tehnika koja je primijećena 25. siječnja u sklopu radne skupine koju smo imali i tada je rečeno da se ta tehnika ne primjenjuje općenito E, nego se primjenjuje samo u specifičnim slučajevima ili u laboratoriju. Ta metodologija izgleda da nije e, mnogo kompatibilna sa okolišem zato što proizvodi veliku razinu CO2 i zato je treba usavršiti ili treba pronaći neku drugu tehnologiju. Što se tiče blendinga, e, stručnjaci su mi rekli da nije uvijek moguće Um, pomiješati rude sa različitim karakteristikama. U svakom slučaju bismo onda dobili lošiju kvalitetu gnojiva pa bismo trebali nešto poduzeti jer ako po određenoj jedinici mi smanjimo količinu kadmija uh, onda s druge strane ćemo morati povećati količinu uh, gnojiva koja se primjenjuje. Dakle, nećemo imati nikakve koristi od toga što smo uklonili kad mi pojedinici tvari. E, cilj od 60 mg, odnosno to je naša polazna točka, ukazuje na to da imamo ambiciozan projekt, jer 60 je brojka koja je mnogo niža u odnosu na ono što se primjenjuje u Japanu, Novom Zelandu, Kaliforniji, Australiji i ostatku svijeta. E, takve države imaju čak i dvostruke granične vrijednosti ili trostruke u odnosu na ovu. Tako da moramo znati da radimo na vrlo ambicioznom prijedlogu, a rezultati će morati biti relevantni. Mi ćemo kao europljani stvarno postati predvodnici kao što i želimo biti u ovom procesu zaštite okoliša. Radna skupina je održala sastanak 25. siječnja i tada sam shvatila da danas glavni put za smanjenje kontaminacije tla s jedne strane nove obuhvaća nove strategije za poboljšanje učinkovitosti fosfatnih gnojiva, s druge strane imamo i takozvanu preciznu poljoprivredu koja obuhvaća smanjenje korištenja gnojiva na najmanju moguću mjeru. Ova linija bi nam bi nas dovela do toga da naš pristup bude nešto zastario, jer danas više nemamo poljoprivredu od prije nekoliko godina, nego imamo preciznu poljoprivrednu koju primjenjuju oni koji koriste mineralna gnojiva. Ovo moje stajalište treba se čitati na način da uzmemo u obzir i klauzulu revizije kroz koju se traži od komisije da e, ponovno uzme u obzir ograničenja, jer komisija bi nakon određenog vremena primjene tih novih graničnih vjetnosti trebala e, procijeniti razinu učinka na kontaminaciju tla i to sve bi trebalo uskladiti sa napredovanjem tehnologija za uklanjanje kadmija, a e, tada će te tehnike sigurno već biti bolje razvijene. I još jednu temu nismo obradili, a nadam se da ćemo to učiniti uskoro i to na učinkovit način. To je e, što činiti sa izvađenim kadmijem. Jer danas je pitanje kako e, postupati sa kadmijem koji proizlazi iz procesa uklanjanja kadmija. Čini mi se da taj projekt, e, problem danas još uvijek nije riješen. Još nekoliko pitanja bilo je ovdje značajno, samo ću ih se dotaći, a o njima ćemo govoriti naknadno, ako bude bilo pitanja. Govorili smo o takozvanim proizvodima s dvojnom namjenom. Ti se proizvodi proizvode na isti način kao i fitosanitarni proizvodi i zato treba eh, dobro razlikovati između te dvije kategorije. Govorili smo o biostimulansima koji se proizvode od mikroorganizama zato što sam smatrala da popis eh, tvari koji se nalazi u predlogu komisije je nešto previše ograničavajuć što se tiče tehnika koje se koriste u proizvodnju mikrobnih proizvoda. Osim toga smatram da mikroorganizam koji nije na popisu mora imati mogućnost dobivanja dozvole nadležnih tijela kao što je na primjer EFSA. Nakon toga mislim da ovdje treba uključiti i e, foliju za malčiranje i tu su također drugi elementi koje treba uključiti, na primjer definicije, poboljšanja specifičnih termina, e, bolja informacija i bolja komunikacija. Ali to je sve za sada. Nadam se da ćemo bolje razviti neke teme tijekom rasprave. I svakako sam ovdje na raspolaganju kako bih čula sve ono što kolege i kolegice žele reći. Jer mislim da, kao što smo već mnogo puta vidjeli u prošlosti kroz ETS, najbolji način da dođemo do solidnog rezultata jest to da uključimo što više različita stajališta, a jasno je da je stvarnost prilično raznolika, ali mi moramo biti konkretni, moramo biti realisti i moramo uzeti u obzir mišljenje sviju. Samo na taj način doći ćemo do pozitivnog rezultata. Hvala. Uh, Zahvaljujem na ovom sveobuhvatnom izlaganju i pozitivnom pristupu tijekom rada na dosijevu. Riječ ću sada dati izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Poh prvi ima riječ. Hvala vam. Zahvaljujem gospođi Gardini na pregledu situacije i izlaganju nacrta mišljenja. Sada mogu ući u neke detalje koje smatram da su problematični ili možda ne u potpunosti jasni, da to tako kažem. Pozdravljam također i prijedlog komisije. Mislim da je kvalitetan. Mnogo napornog rada je u to uloženo. No, smatram da naš odbor ne bi trebao potkapati taj predloženi tekst, osobito što se tiče e, onečišćivača. Pozdravljam i pristup izvjestitelja s obzirom na teške metale i osobito olovo, ali isto tako smatram da u daljim pregovorima moramo nastaviti raditi na definicijama koje se koriste, uključujući formulaciju koja spominje ravnotežu različitih socijalnih aspekata, jer tu postoje određena proturječja. Ako je naš prioritet ljudsko zdravlje, ne možemo to staviti pod upitnik ali može se ovdje radi samo o načinu na koji je stvar pismeno prevedena. Pozdravljam također i prijedlog koji se tiče smanjenja ili nižih granica za kadmi u, gori, u gnojevima, smanjenje sa 40 na 30 pa na 20 nakon određenog broja godina, što je dobro kako za okoliš, tako za ljudsko zdravlje. 60 miligrama kao što je predložilo kao što je predloženo izvješću meni se čini donekle kontroverznim i to je nešto što bismo trebali razmotriti i uzeti u obzir i mogućnost suprotnog pristupa, a to je brže smanjenje granica, odnosno ograničenje za kadmi, koje kao što svi znamo je jedan od najgorih onečišćivača uz olovo, kao što smo već čuli. Dakle, za olovo će granice biti mnogo strože. Znanstvena osnova, znanstveni temelj, moram reći da nije dostatno snažan, da nemamo dovoljno znanstvenih informacija, postoji određeni broj studija, ali nema ih previše, primjerice studija Smolders iz 2013. koja također potvrđuje da je nužno ograničiti ili postepeno u potpunosti izbaciti kadmi a tu imamo ta ograničenja poput 80 mg gdje je to granica nakon koje se kadmi više ne taloži u tlu. Morat ćemo raspraviti dakle, neke od tehničkih točaka u detalje, primjerice tehnologija za uklanjanje kadmija, i nadam se da će ovo ovdje zapravo biti poticaj daljnjem istraživanju i daljem radu na tome koje su najbolje mogućnosti uklanjanja kadmija. Neke od tehnologija pokazale su se neizvedivima, primjerice u Kini su odbili korištenje nekih tehnologija zbog toga što oni imaju stroža ograničenje nego ono što se ovdje predlaže. A s obzirom na prioriteta, to je zdravlje ljudi, zdravlje i zaštita zdravlja, smatram da ne bismo trebali prihvaćati korištenje uvoznih gnojiva koja sadrže ove elemente. Izvjestitelj također predlaže, izvjestiteljica, nova pravila o oznakama CE, što pozdravljam. Podnio sam i određene amandmane a što se tiče dobrovoljnog označavanja sadržaja kadmija u određenim proizvodima, to bi moglo biti jedno od rješenja. A još jedno od prepornih područja su biostimulansi. E, dobro bi bilo utvrditi definiciju onih tvari koje ne ciljaju izravno na same biljke, već ostaju u tlu. Također se moramo pozabaviti formaldehidom. U određenim slučajevima moguće je da je formaldehid strukturalno, a ne kemijski vezan, a isto tako trebali smo raspraviti i pitanje takozvanih gnojeva koji dolaze u prirodi poput treseta i lignita. Dakle, to je također razmjerno problematično. I zamolio bih također komisiju da nam da svoj komentar o granicama za kadmi te da komentira amandmane 31, 32 što se tiče tekućih gnojeva. Zanimalo bi me čuti njihovo mišljenje. Hvala vam. Sljedeći govornik gospodin Nikolson, koji nije prisutan, pa zastupnik Fedele. Hvala lijepo, zahvaljujem na vašim riječima do sada rasprava o kadmiju nije nešto novo, stoljećima se već time bavimo. Švedska je već provela visoke standarde razina kadmija 1985 standarde mnogo više nego oni koji se trenutno ovdje predlažu. Švedska, Finska, Danska, Mađarska, Austrija već imaju više razine jer se ondje javila velika rasprava o tome, komentari građana zbog svijesti o opasnosti izloženosti kadmiju. Također moramo imati na umu da postoje mogućnosti za pojedine države članice da prihvate drugačije komplete pravila. Ovdje govorimo o zajedničkim razinama Europske unije uz mogućnosti izuzeća. Ukoliko se ne približimo barem razinama koje predlaže komisija, po meni mogli bismo čak ići zapravo i dalje i brže od onoga što je predloženo, ali to bi značilo da će se stvoriti velik broj izuzetaka od općeg pravila CEA. Dakle, zemlje koje već imaju pravila postojeće za tako nešto tražit izuzetke, pa je po meni bolji način da se time pozabavimo, da postavimo bolje standarde negdje oko onoga što predlaže komisija, a tada će države članice imati mogućnosti e, upotrebiti svoje vlastite razine ali naravno tada neće moći biti uključene u trgovinu e, mineralnim gnojivima koje će sadržavati veću razinu kadmija. Dakle, po meni je to dobar pristup za Europski parlament, ako netko želi ići brže ili sporije, ima tu mogućnost, ali ne može koristiti zajedničku regulativu ili branding za stavljanje proizvoda na tržište u tom slučaju. To je dakle jedna mogućnost koja će postojati i nakon provođenja ovoga o čemu raspravljamo. Znamo da postoje veliki problemi s kadmijem kao uzrok, uzročnikom raka, a to naravno se vezuje s ogromne troškove u našim društvima. Znamo također da se danas već raspravlja o tehnologijama, tehnologijama zapravo raspravlja se o njima još od 90-ih kako iz, ukloniti kadmi iz mineralnih gnojeva, ali postoji nešto čime će se moj kolega Huitema uskoro pozabaviti, a to se tiče gnojeva koje dolaze od životinja. Imamo mnogo fosfata u našem gospodarstvu u Europi, ali zbog kadmija koje dodajemo, on na kraju stvara situacija gdje ne možemo potrebiti svo životinsko gnojevo. Dakle, imamo resurse fosfata, ali ih ne možemo koristiti jer ih onečišćujemo sami. U ovom procesu vjerujem da ćemo se usredotočiti najviše na kadmi, iako on nije jedina stvar koja postoji, ali to je zbog odnosa između pojedinih zemalja unutar i van Europske unije, zbog različitih pravila u državama članicama, no imamo na umu da postoji mogućnost da se prihvate i druge mjere u državama, samo tada neće biti neće postojati mogućnost trgovine takvim gnojivima. Dakle, molim kolege da se pobrinu da imamo dosljedna pravila, a ukoliko netko želi izuzetak, neka to čini na nacionalnoj razini, ali neka ne ide unazad po pitanju nečega što znamo da znatno može utjecati na zdravlje europskih građana, a i znamo da je izvedivo ne koristiti to. To je ono što je važno, to je već nešto što se radi u velikom broju zemalja i proteklih 20-30 godina istraživanja vjerojatno granicu pomaklo još i naprijed. Hvala. Hvala, zastupnik Ek. Hvala vam. Zahvaljujem zastupnici Gardini na ovom nacrtu mišljenja činjenica da su gnojeva velik izvor kadmija koji dolazi okološ dovodi nas do toga da se moramo pozabaviti granicama kadmija u gnojevima koje će biti na najnižoj mogućoj razini. Ukoliko kadmi završi u biosferi, u tlu i u površinskim i podzemnim vodama, te na kraju u zraku, to je vrlo toksičan, teški metal koji će na kraju završiti nakupljajući se i u živim organizmima. Najbolje bi bilo pobrinuti se da granična vrijednost kadmija u gnojevima bude još dodatno smanjena. Prema znanstvenim studijama potreban je cijeli niz godina kako bi trenutna kontaminacija tla kadmijem bila snižena na prihvatljivu razinu. Humano i životinsko zdravlje mora biti u suštini našeg razmatranja ovog prijedloga na odboru. Zbog toga podržavam prijedlog komisije da se polako ukine korištenje kadmija u fosfatnim gnojevima zbog toga što predlozi koji se nadovezu na ono što stručnjaci govore, čini se da se zapravo međusobno lijepo uklapaju. Kružno cirkularno gospodarstvo i zaštita okoliša može se postići samo ako upotrebimo jedan niz ekoloških načela koja će biti stavljena u naše politike sve snažnije u budućnosti. Ne možemo imati poljoprivrednu proizvodnju povoljnu za okoliš koja proizvodi dostatnu hranu, a životinje, ljude, zemlju moramo zaštititi i taj jedini planet koji imamo moramo držati čistim. Morat ćemo se pobaviti još određenim brojem točaka kako bismo došli do optimalnog rezultata i hvala vam na pažnji. Hvala, zastupnik Dame i gospodo, izvješće komisije načelno govoreći predstavlja napredak, no moram se usredotočiti na one stvari s kojima se ne slažem sa izvjestiteljem, a to su 6 mg, odnosno 60 mg, ispravlja se govornik, kadmija. Smatram da je ovo nešto što na odboru Envi doista ne možemo prihvatiti. Prijedlog komisije treba znatno poboljšati, također 12-godišnji vremenski okvir je mnogo predugačak stvari, možemo učiniti brže, no ako kažemo da je 60 mg ono što želimo, to nije dobar pokazatelj s naše strane. Stvari će imati određenu cijenu, ali trošak ne može biti jedini argument. Ne možemo govoriti da su stvari preskupe kada je zaštita okoliša i ljudskog zdravlja nešto o čemu se ne može pregovarati. Ne možemo dakle u ovu svrhu koristiti ekonomske argumente i reći da se stvari ne mogu činiti iz ekonomskih razloga. Dakle, kolege, molim vas da prerazmotrite ovo i rekao bih da bi vremenski okvir treba biti upolo brži i svakako to će biti poprilično važno i u javnosti. Po meni to bi bila savršeno izvedivo. Još postoji nekoliko točaka oko kojih smatram da bismo trebali biti ambiciozni. Sve veći problem PFT u okolišu. To je nešto što nije bio razgradivo i često se koristi u gnojivima uključujući i organskim organskih organskim gnojevima, zatim imamo živu, još nešto što podcijenjujemo, ne možemo dopustiti da živa dolazi u kontakt s okolišem mi moramo biti mnogo restriktivniji i u tom smislu. Ako želimo nešto ambiciozno, također u obzir moramo uzeti pitanje monitoringa uvijek je problem s ambicioznim predlozima e, da se otvara pitanje odgovarajuće provedbe. I smatram da u dokumentu koje nam je komisija dala postoji podosta prostora za poboljšanje. Moramo se dogovoriti da želimo najstroža moguća pravila, ne želimo vraćanje unazad niti pod prepustiti lobiju industrije. Dakle, naši ciljevi moraju biti mnogo ambiciozniji nego što je to trenutno slučaj sa izvješćem izvjestiteljice. Zastupnica Evi. Hvala predsjednice. I ja zahvaljujem kolegici Gardini na iznesenom e, prijedlogu kojem nam je danas e, predstavila o reviziji uredbe o gnojdbenim proizvodima. Slažem se s onim što su kolege rekle u vezi pitanja kadmija. Prijedlog komisije je ambiciozan i kao takav dobro polazište. Međutim, mučena se izvjesna, izvjesne sumnje u vezi odgađanja e, roka za uvođenje nižih e, razina, dopuštenih razina kadmija a e, čuli smo mnogo toga da sada, čuli smo i vidjeli e, znanstvene e, studije, dakle imamo iskustva u tom području. E, imat ćemo nekoliko amandmana zato što treba unijeti izvjesna pojašnjenja naročito što se tiče nekih e, termina, dakle što je to organsko kad govorimo o organskoj poljoprivredi, a sve kako bismo izbjegli nesporazume. Treba isto tako navesti sve sastojke u organskim gnojivima. To je nužno kako bismo uspješni prevladali prijelazni, e, prijelazno razdoblje i zato je vrlo, vrlo važno raditi u tjesnoj suradnji sa svim e, gospodarskim e, subjektima u području. Što se pak tiče prijedloga u vezi mogućnosti proširenja popisa mikroorganizama koji se mogu koristiti kao biostimulanti. E, slažem se. E, naime, u komisijnom prijedlogu imamo samo četiri mikroorganizma. Smatram da taj popis treba doista biti proširen. Kada govorimo o kadmiju, doista se nadam da ćemo našim raspravama postići dogovore i zajedničko vrlo ambiciozno stajalište. Mi ne smijemo dopustiti da mi kao druga institucija zapravo razrijedimo postojeći prijedlog. Hvala. Hvala gospođa Godin. Hvala gospođo predsjedavajuća. Hvala gospođo Gardini, hvala na vašoj prezentaciji. Mislim da ovaj prijedlog komisije postavlja više pitanja nego što daje odgovora. Ono što je ovdje najvažnije jest upravo e, sam temelj onoga što oni rade. Mi tražimo od kompanija da oni e, dekontaminiraju svoja gnojiva koja bi mogla nepovoljno utjecati na okoliš i tehnologija koja je na raspolaganju sada je veoma skupa e, kako ekonomski tako i u smislu potrošnje energije i poljoprivrednici će tu morati platiti dodatne troškove. nametanjem e, toga e, svega ljudima e, dovešće možda i do novog dieselgate jer potrošači će morati to platiti, a mi ni ne znamo funkcionira li te tehnologije ili ne i ne, znamo kakvi će biti standardi primjerice za zemlje izvoznice kao što su primjerice Tunis ili Maroko na koje bi to moglo negativno utjecati. E, kompanije iz Maroka su vodeće na tržištu, uložile su mnogo novca e, u proizvodnju gnojiva i e, hoće li one dobiti neku naknadu od komisije zbog uvođenja ovih e, novih pravila i također imamo i ove rezidue veterinarskih lijekova i e, iz životinskih nusproizvoda. Zašto se komisija nije pozabavila i time? Ili ćemo se time baviti u nekom budućem prijedlogu? I e, posljednje se odnosi na kadmi. Što će se dogoditi sa kadmijem koji se ukloni iz gnojiva? Naravno, mi namjeravamo uložiti amandmane i nadamo se da ćemo e, konstruktivno raspravljati sa gospođom Gardini. E, hvala. Evo, prva govornica na mojoj listi je gospođa Ris. Hvala. Zahvaljujem i izvjestiteljici na veoma detaljnom izvješću koje je iznijela također je rasvijetlila mnogo stvari koje su bile nejasne ovdje na ovom sastanku. E, ovo izvješće je vjerojatno dosta uzrujalo komisiju. Pročitala sam intervju sa povjerenicom Bjenkovskom gdje je ona rekla da je dosta zabrinuta zbog toga i e, možda nas prati online jer se brine e, zbog toga što mi ovdje trenutno raspravljamo o gnojivima. Jedna stvar je dosta se jasno pokazala u ovoj raspravi. Nitko se ne protivi e, dvama glavnim ciljevima koji su također ciljevi koje je navela komisija, to je da se potakne upotreba e, u velikim razmjerima e, organskih gnojiva kako bi se potakao razvoj kružnog gospodarstva i da se smanji količina umjetnih gnojiva. Izvjestiteljica je iznijela cijeli niz amandmana kojih ćemo mi kojih ćemo mi neke i podržati. No, ključno pitanje je pitanje kadmija. Gospođa Gardini ne slaže se s komisijom po tom pitanju. Ovo je prijedlog za 12 godina, zatim pragovi. Da budem posve iskrena, imam posve jasnu sliku ciljeva, ali nisam e, potpuno e, sigurna oko toga kako bi se to moglo postići. Jedno pitanje je izvjestiteljica načela, mislim da je od ključne važnosti, a to je osmišljavanje nečega što će biti izvedivo. E, za razliku od onoga što je rekao gospodin Hojsling, ne radi se samo o ekonomskim stvarima koje nas brinu radi se i e, to može li se to izvesti, može li se to koristiti osnovanje poljoprivrednika na terenu. E, to je isto tako važno. I to me sada navodi na cijeli niz pitanja koje želim postaviti komisiji. Zašto 60, 40, 20 za pragove? Ako slušate što kažu zeleni, to nije dovoljno brzo. A ipak e, će to izazvati velike potrese među poljoprivrednicima. Slušala sam što su rekli stručnjaci i na početku e, sastanka je izvjestiteljica objasnila da je jako komplicirano i skupo da se pređe na 40 mg, a ovaj konačni cilj, a to je 20 mg, će biti još teži. A što je sa e, procjenama učinka? Što one kažu o potencijalnom učinku po poljoprivrednike i koje su im alternative na raspolaganju? I govorimo o ovim ekološkim, odnosno organskim gnojivima jesu li pobrojani svi dodatni troškovi do kojih bi to moglo dovesti. I iznad svega, što je sa ovim neželjenim učincima. Ja nisam poljoprivrednica, ali mogli bismo zapravo polučiti potpuno suprotan učinak, zato što e, recimo ako gnojiva budu manje koncentrirana, e, naprosto će ljudi koristiti veću količinu, pa će to dovesti do negativnog rezultata i taj perverzni učinak e, suprotni je nešto što nas dosta brine. E, pretpostavljam da su stručnici komisije se time pozabavili, no htjela bih da mi se to ipak malo još razjasni. Hvala. Sada gospodin Demesmeker. Hvala, gospođo predsjednice. Da, moramo se pobrinuti da zaista damo svoj doprinos prelasku na kružno gospodarstvo i zbog toga je važno da nastavimo rad na ovome. Nekoliko točaka koje hoću naglasiti. Kao prvo mislim da je nužno da se uspostavi veza između trgovine i korištenja sirovina i e, gnojiva. Drugim riječima između ove uredbe i uredbe o nitratima. Trgovina i korištenje su, ako su oni odijeljeni, onda ova uredba neće polučiti svoj cilj, jer će zemlje članice ili regije morati primjenjivati e, propise iz e, uredbe o gnojivima, kao što je primjerice učinkovito korištenje e, komposta i gnojiva na biološkoj bazi, a kao drugo trebamo također i definirati ove e, kompostne proizvode. E, poljoprivrednici žele da se to na europskoj razini usvoji i moramo zaista to na taj način učvrstiti da se zaista e, zagarantira kvaliteta i trebalo bi se zaista procedure za ovaj kraj, kraj korištenja i ti proizvodi bi mogli dobiti taj end of use status samo ako udovoljavaju svim odredbama iz uredbe o gnojivima. Mislim da razina ambicioznosti ovdje je veoma pozitivna. Mislim da zaista ne bismo trebali ići niže od toga, posebno što se tiče kadmija i mislim da ne bismo smjeli ići unazad, mada neke stvari bi mogla se danas činiti neizvedive i mislim da ovaj zakonski akt bi trebao biti akt koji će omogućiti e, pojačanje inovacija e, i ja ću e, cijeli niz amandmana predložiti. Gospodin Hojtema, da, hvala. Ja sam podizvjestitelj u odboru Agri. Ovo je za mene posebno važan i zanimljiv dosije. Na početku ću vam prvo nešto reći o kontekstu. Gospodin Demes Maker je već e, spomenuo da tu ima puno e, potencijala u e, ponovnom korištenju, odnosno izvlačenju nutrijenata. ovo je važan dio nastojanja da postignemo kružno gospodarstvo i ovo zaista mora biti jako detaljno, i, a s druge strane pročišćeno tako da možemo zaista izvlačiti te nutrijente. Moramo imati jasne kriterije e, kada se životinski nusprodukti više ne smatraju kao nusprodukti, a kada možemo koristiti nutrijente iz njih kao e, osnovu za e, gnojiva. Dakle, imamo također i na primjer bio ugljen, kompost, ljudski, e, ljudske otpadne materije, e, pepeo. Dakle, iz svega toga možemo izvlačiti hranjive tvari, nutrijente koji se mogu koristiti kao gnojiva, ali moramo imati jasne kriterije. I zapravo, kako bismo to sve razjasnili i kako bi se te hranjive tvari mogli koristiti e, kao gnojiva, to će utjecati i na druge zakonske propise, primjerice na uredbu o nitratima. U mom prijedlogu sam ja iznio jedan prijedlog kako bi se stvari mogli uravnotežiti i ne smijemo zapravo više imati diskriminirati među nutrijentima. U ovom momentu se radi o tome da možete koristiti nutrijente iz različitih organskih tvari, ali ako koristite nutrijente iz životinskog gnojiva, onda se to e, ograničava njihovo korištenje zbog uredbe o nitratima i to nije fer. Dakle, ja želim da se promijeni definicija E, životinskog gnojiva e, u e, uredbi o nitratima da se kaže da se radi dakle o izmetu stoke u obrađenom obliku i osim ako je to u skladu sa ovom uredbom i ako ima učinkovitost od 80%, u kojem slučaju se ne smatra životinskim gnojivom, nego se smatra gnojivom koji se može koristiti kao i sva druga gnojiva po ovoj uredbi jer ako to ograničavate na taj način onda ne možete isključiti, ne možete na pravi način iskoristiti potencijal životinskog gnoja i mislim da zaista moramo iskoristiti taj potencijal. Kao što je Europska komisija rekla, što se tiče fosfata, tu u 95% e, ovisimo o uvozu, ali možemo koristiti fosfate barem 30% onoga što se već koristi u EU, ako zaista razmotrimo sve moguće izvore koji se mogu oporabiti. Što se pak tiče kadmija, e, radi se dakle o e, nečemu što je e, pod ovlastima Envija, ali samo mogu reći da sa stanovišta poljoprivrednika mogu reći da se ne smije kriviti poljoprivrednike za kadmi koji se nalazi u gnojevima kao kontaminant. Sada se e, raspravlja u FAO gdje se zapravo gleda koja je razina kadmija u hrani i onda se ne bi smjelo za to kriviti e, poljoprivrednike nego one koje proizvode gnojiva. Također bih zamolio Europsku komisiju, odnosno pitao bih e, da li troškovi dekadmizacije, odnosno tih striktnih granica za kadmi koje predlaže komisija, kakav bi to učinak imalo na E, troškove poljoprivrednika. I što se tiče biostimulanata, slažem se sa Edi sa ostalima i sa izvjestiteljicom. Mislim da tu postoji e, veliki e, potencijal za korištenje mikroorganizama i da se tu može poboljšati učinkovitost gnojiva i poboljšati otpornost biljaka, ali ne smijemo tu imati rupu u zakonu da mikroorganizmi kojima je svrha e, zaštita biljaka da se onda oni odobre e, po ovom dosijelu. Znači trebalo bi povući jasnu razliku. Hvala. Gospođa Šjakpr. Slažem se s onim što je rekla gospođa Gardini ali i Jan Hajtema, moj nizozemski kolega, je bio pravo. Govorimo o veoma važnim aspektima koji imaju važnu ulogu u predizbornoj kampanji u ruralnim dijelovima nizozemske, jer gnojiva su ključna za poljoprivredu u Europi i tražimo učinkovite, e, učinkovita gnojiva, to je veoma važno. Stara uredba je zaista zastarjela i mnogi aspekti gnojiva već dugo nisu obuhvaćeni zakonskim propisima. Moramo koristiti više tih ekoloških e, organskih e, e, gnojiva, to je sve dio paketa kružnog gospodarstva, to je nešto što će utjecati na poljoprivredna gospodarstva i na seoska područja. To nije nešto što želimo samo mi, nego to svi žele. Birokratski zakonski propisi ne bi smjeli stajati na putu tome, trebali bi olakšati E, kružno gospodarstvo i omogućiti da se taj krug zatvori, kao što je rekao Franz Timmermans. Tako da mi zaista moramo otvoriti tu mogućnost e, da se recikliraju organski e, tokovi kemikalija i naravno poljoprivredni sektor je veoma važan za to primjerice izvlačenje hranjivih tvari iz životinskih e, gnojiva kako bi se koristili ti nus proizvodi život, e, uzgoja životinja trebamo vidjeti e, koji su minimalni minimalne koncentracije dušika i kadmija i moramo omogućiti poljoprivrednicima da oni zatvore taj krug kružnog gospodarstva. Veoma mi je drago da su gospođa Gardin, izvjestiteljica i drugi upravo te riječi ovdje stavili moramo to sve učinkovito organizirati kako bismo osigurali da svi oblici gnojiva e, imaju isti tretman, e, uključujući i ekološka gnojiva. E, direktiva o nitratima stavlja u nepovoljan položaj te ekološka organska gnojiva i ne smijemo dopustiti da se to nastavi. Trebamo imati objektivne kriteriji koji će se primjenjivati i na biostimulante i način na koji se ta gnojiva kontroliraju dakle da li su zaista ona biorazgradiva u roku od dvije godine, e, da zaista se razgrade e, do svojih sastavnih dijelova i sve se to mora primjenjivati i na druge aspekte kao što je primjerice i direktiva o nitratima. Ali što se tiče kadmija, 20 mg e, po kilogramu fosfora nije moguće postići i to svakako nije gospodarski održivo. Zanima me što bi komisija rekla na to, jer poljoprivrednici su pozitivni prema tome, ali ne želimo im stvari učiniti nemogućima. E, gospodin Lizah. Hvala. Zahvaljujem i gospođi Gardini na ovom nacrtu. Slažem se da moramo uspostaviti ravnotežu između onoga što je tehnički izvedivo, E, gospodarskih e, aspekata, to jest ekonomskih aspekata i e, potrebi da se ograniče, da se ograniči upotreba štetnih tvari. Pročitao sam i članak o gospođi Bjenkovskoj, ali mislim da komisija se nije pozabavila onim ciljevima na koje su ukazali gospođa Gardini i drugi. E, postoje li uopće alternative, posebno što se tiče geografskog porijekla. I mislim da je alternativa može biti intenzivna što se tiče ispuštanja CO2. E, Kadmi je naravno veoma štetna tvar i e, to je, ona je povezana sa problemima sa bubrezima, koštanim sustavom i tako dalje. Tako da moramo zaista biti što je moguće ambiciozni. Ovih 40 mg su izvedivi, e, tako mi kažu stručnjaci, a sada što se tiče 20 mg, pitanje je možemo li to postići. Naravno, želimo poticati inovacije, ali moramo ako neke stvari ne funkcioniraju tako kako treba, moramo zaista dalje nastaviti raspravljanje i mislim da je komisija zaista tu iznijela dosta, neke dosta uvjerljive argumente e, vezano za ove prigovore. I sada gospođa Grostet. Hvala gospođo predsjednice, kao i drugi govornici. Ja se također želim e, želim podržati gospođu Gardini, našu izvjestiteljicu, jer je pokušala uspostaviti tu ravnotežu između ambicioznog prijedloga, ali prijedloga koji će također biti i realan i kad imamo jednu temu kao što je ova, to je dosta teško učiniti. U potpunosti se slažem s time. Jer rasprava o ovome je zapravo dio ovih širih ciljeva E, koji su dio kružnog gospodarstva, to je light motiv, to moramo uvijek imati na umu. I e, moramo zaista i to ostvariti. Ali što se tiče e, zagađivača, posebno kadmija, jer kadmi je tu najglavniji problem, kao što je jasno rekao gospodin Lize, to je posebno štetno sa stanovišta javnog zdravstva, što, štetno je i po okoliš, Ovo je odbor za zaštitu okoliša i javno zdravstvo, znači mi ne možemo e, zatvoriti oči pred tim problemom koji utječe na javno zdravstvo. Moramo smanjiti udio kadmija u fosfatnim gnojivima, ali istovremeno moramo uzeti u obzir i geopolitičke aspekte koji su prisutni u ovom dosjeu. Izvjestiteljica je jasno pokazala da u fosfatima prirodni e, udio kadmija ovisi o tome gdje e, se e, proizvodi to gnojivo, dakle Europa, Magreb ili Rusija. U Magrebu i Africi imamo takozvana teška fosfata gnojiva, dok ruski fosfati imaju manji udio kadmija. No problem je u tome da opskrba fosfatima iz Rusije je nešto što izaziva zabrinutost zbog geopolitičkih aspekata koji smo svi svjesni. I naravno, ako želite smanjiti sadržaj kadmija što je moguće prije, morate uzeti u obzir i ono što u tom smislu brine poljoprivrednike, jer oni nemaju alternative spremne za fosfatna gnojiva. Tako da moramo pronaći neko rješenje koje će nam omogućiti da zaštitimo javno zdravstvo, a isto omogućiti da razvijemo inovacije da smanjenje e, sadržaja kadmija koje neće ipak dovesti do nekih velikih potresa. I e, želim da mi komisija kaže e, imamo li spremnu tehnologiju za uklanjanje kadmija iz fosfatnih gnojiva, može li se ta tehnologija koristiti odmah i E, bez nekih većih troškova koji će utjecati na trošak opskrbe. E, prijedlog gospođe Gardini je da se e, prvo smanji sadržaj na 60 mikrograma po kilogramu, a onda još dalje da se to smanjuje. Mislim da je 12 godina malo podulji rok za tako nešto, tako da me zanima zašto. Bismo li možda mogli smanjiti taj rok barem malo? odbor za unutarnje e, tržište e, koji zajedno radi na tome bi trebao osmisliti neke ambiciozne prijedloge koji će dakle mi moramo natjerati odbor za unutarnje tržište da e, uzme u obzir to što mi želimo a to je da se poboljša situacija sa javnim zdravstvom a sada dajem riječ komisiji Hvala vam najljepše. Poštovani zastupnici, dame i gospodine, kao prvo hvala vam što ste nam dali mogućnost da sudjelujemo u raspravi o ovim grnoidbenim proizvodima. Ovo je vrlo složen dosije o čemu mnogo toga se može e, reći. E, nema mnogo vremena, stoga ću e, ići u ono što želimo kao prvo, mi želimo osigurati visoku razinu zaštite okoliša i zdravlja. Drugi pak cilj je uvesti na unutarnje tržište e, sekundarne, dakle e, gnojiva iz sekundarnih sirovina. To su ključni e, ciljevi a za njih postoji dobro obrazloženje. Želim zahvaliti izvjestiteljici. Zašto? Zato što je iznijela amandmane koji doista poboljšavaju naš e, prijedlog. Donose preciznije definicije e, krutih i tekućih gnojiva, a isto tako usklađuju, e, usklađuju definicije da se koristi mineralno, a ne anorgansko gorivo tu je isto tako čitav niz e, amandmana koje još uvijek nismo uspjeli procijeniti. Naime, ne vidimo razlog za njih. Primjerice, e, amandmane koje se odnose na različita pravila za označavanja. Ona su nam poprilično nejasna. Otvoreni smo za raspravu o njima. Po našem mišljenju, naime, naši ciljevi, ciljevi našeg prijedloga ne bi se trebali dovoditi u pitanje. A tu je i treća kategorija amandmana za koju e, naša analiza pokazuje da ugrožavaju ključne ciljeve. Imamo nekoliko strahova, bojazni. Kao prvo, riječ je o pesticidima, uredbi o pesticidima i uredbama o e, gnojidbenim proizvodima. Tu je ta e, sumnjiva, odnosno teška e, granica. Naime, neki od proizvoda mogu se provući izvan uredbe o pesticidima i završiti na tržištu po povoljnim uvjetima. To nas brine E, zato što izvjestiteljica predlaže uklanjanje nekih zahtjeva uprave za, upravo za te proizvode za koje onda po tom prijedlogu neće, biti treba, neće trebati analiza rizika. A to će se značajno odraziti na okoliš i na zdravlje. Ja nisam vidio da postoje i e, znanstveni dokazi za to. Što se tiče biostimulansa, mi smatramo da se EFSA time treba pozabaviti. Ovo što predlaže izvjestiteljica nije u potpunosti točno. EFSA je naime savjetodavno tijelo i odnosilo bi se samo na mikroorganizme, a ne i na ostale elemente. Po našem mišljenju zaštita bi bila značajno smanjena kada bi se prihvatio taj amandman. Kao drugo, mi inzistiramo na izloženosti ljudi i okolišta kadmija. I zbog toga smo ustanovili ove granične vrijednosti. Smatramo da 60 e, mg nije dovoljno da se postigne značajan, značajan korak u zacrtanom smjeru. U praks ako imamo tu vrijednost, neće doći do smanjenja gnojiva s kadmijem i zbog toga niti smanjenja kadmija u e, lancu hrane u ljudskoj hrani i hrani za životinje. Važno je postići dugoročni cilj od 20 mg jer jedino na taj način ćemo ukloniti ovaj teški i opasni metal iz tla. To je moguće. Sva fosforna gnojiva sadrže kadmija. Mi smo u tom smislu spremni pokrenuti kampanje e, u cijeloj e, Uniji. Ne smijemo e, zaboraviti da iz elektroničkog, električkog otpada iz baterija isto imamo kadmiju. Treba li ga zadržavati u hrani i okolišu, a uklanjamo ga iz drugih područja. Govorilo se o troškovima i vremenskom okviru našeg prijedloga. Da, mi smo svjesni, tehnologija za uklanjanje kadmija još uvijek nije u potpunosti e, zrela, da tako kažemo. Dakle, trebamo pričekati da postane i troškovno učinkovita. I zbog toga predlažemo rok e, e, rok od 12 godina nakon stupanja na snagu. Znači ne prije 2030. Na taj način imat ćemo dovoljno vremena da se postojeća tehnologija razvije u pravoj mjeri kako bi postala održiva na industrijskoj razini u industrijskim okvirima. Nemoguće je međutim e, e, reći hoće li nam trebati 7, 8 ili 9 e, godina. Zato smatramo da je 12-godišnji period razuman rok. A što se pak troškova tiče, dali smo informacije i na sastanku sa izvjestiteljicom krajem e, siječnja, no istodobno sigurno, sigurni smo da će se troškovi procjene smanjiti. Naime, iz drugih područja tehnologije znamo da kada tehnologija postaje poznatija, da se troškovi uvijek spuštaju ispod predviđene razine. U ovom prijedlogu mi želimo staviti na tržištu novu kategoriju gnojiva, gnojiva iz sekundarnih e, sirovina i to upravo zbog postizanja kružne ekonomije. A svi oni u osnovi imaju fosfor fosforna gnojiva. Međutim, njihovom zamjenom također postižemo smanjenje. Također, neki amandmani idu protiv promicanja kružne ekonomije. E, već spomenute sekundarne sirovine jesu nužne za to. Naravno, mi moramo osigurati da su organska gnojiva sigurna za čitav lanac e, opskrbe hrane. No, važne su zato ograničenja ali s druge pak strane postavljati ih za organska gnojiva kada ne postoje za druga, smatramo da, su, da je to samo postavljanje nepotrebnih e, preporuka. Možemo to učiniti samo za one tvare koje su potpuno kontrolirane. Neki amandmani u ovom e, nacrtu otvaraju mogućnost e, korištenja koje kakvih nus proizvoda životinskog porijekla kao gnojiva. Međutim, ako mi ne znamo od čega se gnojiva sastoje, ne možemo procijeniti niti rizike. I posljednje što želim reći odnosi se na plastike. Bioragrazivost je važan e, kriterij i ne vidim razloga da se on makne iz, izvan područja primjene uredbe. Dakle, treba smanjiti e, količinu plastike i u tlu, i u vodama, i u zraku. Ta uredba bi trebala poštovati taj cilj, a ne poticati prakse koje dovode do zagađenja plastike u okolišu. Smatramo da je pred nama još uvijek mnogo posla, mnogo onog što moramo učiniti, no ne smijemo e, ugroziti ključne ciljeve izlaganjem i postavljanjem e, amandmana. Mi želimo raspravljati o mogućnosti poboljšanja našeg e, prijedloga i doista takvih ima u nacrtu prijedloga no smatramo da se ne smije dovoditi u pitanje visoka razina zaštite okoliša i e, ljudi. Isto tako, trebali bismo e, biti svjesni da postoje mnoge povoznice s drugim zakonodavnim e, aktima. Moramo pod svaku cijenu izbjeći pravnu nejasnoću i teškoće pri primjeni e, ove e, uredbe. Još jednom veselim se budućim raspravama i zahvaljujem na današnjem pozivu. Hvala, a sad se vraćamo izvjestiteljici. Hvala predsjedavateljice. Kao prvo e, hvala svim kolegama. Pozorno sam ih slušala svi komentari koje sam čula bili su usmjereni i imali su isti e, cilj. Dakle, uvjerena sam da je ovo dobar posao, da će biti još e, bolji i da ćemo kao Envi postići najbolji mogući rezultat. Slažem se s mnogim iznesenim e, komentarima. Glavna tema je kad mi svi se slažemo u vezi tog problema, smatramo da je to najosjetljivija točka uredbe. Ja sam e, htjela naglasiti kako sam e, otvorena prema novim e, spoznajama kako bismo dobili najbolji mogući rezultate. To moramo imati na umu no želim se obratiti komisiji. Mnoge studije e, koje se odnose na e, vrijednost od 20 miligrama, dakle sadržaja koji bi nam omogućio poboljšanje koje priželjkujemo, to nisam uspjela naći. Ja dolazim iz Italije, imamo mnoge stručnjake u poljoprivredi, no nigdje nisam uspjela dobiti informacije koje se vezuju s tom, vrijednost, s tom vrijednošću. I stoga bi od komisije e, rado čula koje to oni izvore imaju s tim u vezi. Komisija je iznijela još e, neka mišljenja u vezi mojih amandmana. Komisija je rekla kako dovodi zapravo e, u opasnost ključne ciljeve. Mislim da moramo o tome e, dodatno porazgovarati jer to do sada nije bilo na taj način rečeno. Možda bismo trebali neke neke dijelove preformulirati. Za sve sam to otvorena. Možda nisu svi dijelovi teksta točno i ispravno napisani, a možda i komisija ih pogrešno protumačila. Jer doista nije mi bio cilj ugroziti e, postavljene ciljeve e, prijedloga uredbe. Dakle, još jednom ponavljam, ja dolazim sa sjevera Italije. Kružna ekonomija se primjenjuje upravo na a, Mi već godinama to živimo kao stvarnost. i e, najznačajniji akteri su mala i srednja poduzeća e, koja tjesno surađuju e, s mnogim e, značajnim sveučilištima u Europi, posebice onima u Padovi i Bolonji i oni su unijeli e, dodatnu e, vrijednost e, u ovaj prijedlog. A što se tiče plastike, to je isto nešto na čemu inzistiramo. Mi želimo biorazgradive plastične materijale Dakle, ja kao eh, Taljanka jesam za biorazgradive plastične eh, materijale, a u bivšim zakonodavnim aktima postoje mnoge zapreke eh, tom cilju. Dakle, ja bih željela nadvladati sve moguće nedoumice i nesporazume, zato što svi radimo u istom smjeru želimo postići isti cilj, no moramo e, još raditi. Ovo je vrlo, vrlo široka tema i mora dobro odraziti e, različite stvarnosti koje postoje u praksi, a sve sa ciljem e, poboljšanja jer u tom sektoru nailazimo na mnoge, mnoge pozitivne korake prema naprijed. Hvala vam. Hvala najljepša. Čime time završavamo raspravu o eh, ovoj temi. Eh, rok za amandmane je 7. ožujak podne. Sljedeća točka dnevnog reda je, su mjere za upravljanje, očuvanje i kontrole na području primjenu IKATA. Izvjestiteljica gospođa Brijana. Hvala predsjednice. Prijedlog komisije ima cilj e, prebacivanje preporuka IKATA u europsko zakonodavstvo i to posebice za vrlo migratorne vrste, e, vrste e, riba. Komisija je predložila e, da se prenesu preporuke usvojene od 2008. kako bi se, pomorske, kako bi se morske resursi učinkovitije koristili analizirala sam ovaj prijedlog, no nije posve jasno koje to preporuke komisija ima na umu. I e, stoga smatramo da bi trebalo e, dodatno unijeti e, pojašnjenje. Riječ je o mnogim morskim vrstama, tropskim tunama, velikoka tuna, žutoperana tuna, tun prugavac, tugoperana tuna, iglun, plavi, bijeli iglan, baš kao i neke osjetljive vrste kao što su morski psi, morske ptice i kornjače. Međutim, plavo perajna tuna nije uključena ovim e, prijedlogom e, zato što je za nju predviđen zaseban postupak e, prenošenja u okviru višegodišnjeg plana oporavka stokova smatram eh, da su vrlo važne mjere kontrole, naročito plovila koje prove pod zastavama trećih eh, zemalja. Na taj način bi se proširilo područje eh, primjene i izbjegle diskriminatorne prakse. Osim toga, prijedlogom je predveđena uspostava uspostava programa znanstvenog e, promatranja za koje bi bile odgovorne države članice. A tu je primarno nadziranje s pomoću kvalificiranih e, promatrača, zatim minimalne kvote ribolovnih aktivnosti, čime bi se zajamčila učinkovitost i održivost budućih ribolovnih e, aktivnosti. A što se tiče e, plovila koje plove pod e, zastavama trećih e, zemalja, tu je riječ o mjerima mjerama inspekcijama i prijedlog upućuje na uredbu 1005 kroz 2008 o uspostavi sustava za spriječavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova. Prijedlog komisije već e, ima značajan, e, e, značajan okolišni aspekt, stoga nisam iznijela nikakve važnije amandmane. Vidjet ćemo što će predložiti kolege, otvorena sam za sve prijedloge ja sam samo e, željela amandmanima povećati e, razinu zaštita najosjetljivijih e, vrsta zbog nekih proširenih praksi ribolova. A isto tako, amandmanama sam željela uspostaviti, odnosno vratiti ravnotežu između institucija u pogledu ovog područja. Hvala. Reč e, dajem izvjestiteljima u sjeni, gospođa Gardini. Hvala. Poštovane kolege, ja ću samo zamijeniti gospodina Petra Čelija koji će govoriti malo kasnije. Kao prvo hvala DG e, za ribolov koji je radio na ovom prijedlogu kao izvjestiteljici Brijani. Amandmani su u skladu s početnim s izvornim tekstom komisije. Što se pak sadržaja ovog mišljenja tiče, u uvodnim e, izjavama e, smatram da je e, namjera zapravo to izmijeniti u amandmanima 3 i 4. Oni se odnose na prijenos obvezujućih e, e, preporuka Konvencije Međunarodne komisije za zaštitu atlantskih e, tuna. Što se pak definicija iz članka četvrtog tiče, moj kolega smatra da bi trebalo bi unijeti izmjene u amandmane 8 i 9 jer imamo već konsolidirane definicije koje koriste Ujedinjene nacije i FAO. Što se pak e, tiče drugih izmijenjenih e, članaka, e, riječ je više o nekim jezičnim elementima, no daje si zapravo mogućnost da se te jezične izmjene unesu na osnovu komentara drugih komentara. Moj kolega pozdravlja ovaj tekst, smatra da ide u pravom smjeru Isto tako smatra da ćemo uz pomoć današnje e, rasprave e, doći do dobrih amandmana i do kraja pregovora s ciljem postizanja ambicioznog zadanog cilja. Hvala. Hvala vam lijepo. Zastupnica Engstrom sljedeća ima riječ. Hvala lijepo, zahvaljujem i kolegici Brijanu koja je vrlo dobro odradila ovaj posao, čestitam na tome. Sve u svemu mislim da se radi o dobrom izvješću koje možemo podržati, samo nekoliko stvari bismo željeli naglasiti. Prvo se tiče članka 17. u temeljnoj uredbi za RP-a koji bi ovdje bio na mjestu i predložit ću određene amandmane koje će to uključiti. Naš kolega gospodin Mato je na odboru za ribarstvo također to uključio. Radi se o korištenju selektivnih alatnih alata sa smanjenim utjecajem na okoliš. To je naravno nešto što u potpunosti podržavamo. Radi se o zelenom amandmanu izvješća eh, Rodus od temelje uredbi koji je doveo do formiranja članka 17. Zadovoljni smo što se nastavlja raditi na ovim načelima i dobivaju sve veću podršku diljem Europske unije. Spomenula bih ovdje samo kratko neke članke za koje mislimo da je gospođa Brijan jako dobro odradila posao. Amandman 14. Dodali ste spomen e, zabranu odsrednjivanja pera morskim psima. Amandman 16. 16. Gospođa Brijana dodala nešto vezno uz osjetljivosti eh, kornjača tijekom poljeganja jaja. Neki još opći komentari predlažemo ažuriranje europskog zakonodavstva vezano uz mjere koje se tiču ikata, pa se postavlja pitanje zbog čega je trebalo do sada da se ova uredba ažurira s obzirom da je to već dogovorilo međunarodno tijelo, da je to pravno obvezujući E, vezujuće za Europsku uniju, pa čemu ova odgoda? Eto, to je moje vrlo izravno pitanje komisiji. Osim toga, pružamo svoju podršku ovome. Hvala. Hvala vam, zastupnica Dornano. Hvala vam lijepo. Pozdravljam ovo izvješće jer se nadovezuje na pokušaj očuvanja bioloških resursa i ribljih stokova u morima i naravno isto tako održivosti što se ekonomskih i socijalnih tema tiče. Podsjetila bih vas da ZRP je u isključivoj nadležnosti Europske unije, te bi trebao biti proveden kako bi se ostvarili njegovi ciljevi u skladu sa radom država članica. Ne trebamo ovdje podsjećati neke neugodne stvari, no europske politike koje se provode protiv volje država članica na kraju krajeva mogu imati vrlo loš učinak i u krajnjoj liniji napuštanje Europske unije. To se dogodilo s Grenlandom. Što se tiče očuvanja tuna, atlantskih tuna i drugih vrsta, kroz svoje amandmane pokušala sam podsjetiti na to da je ova komisija međuvladina organizacija, tako da bilo kakve preporuke su rezultat pregovora. I mjera za kontrolu stoka je zapravo nešto je pod nadležnošću samih država. Također istaknula bih da na temelju europskog zakonodavstva preporuke i ikata moraju biti provedene ili transponirane u europsko zakonodavstvo kroz delegirane akte, a na vijeću i parlamentu je da se pobrinu da se to i učini. Također potrebno je ažurirati regulativu na redovitoj osnovi zbog toga što se stvari mogu znatno i brzo promijeniti vezano uz očuvanje tune. Što se tiče popretnih i provedbenih mjera koje parlament mora pomno pratiti, kao osobito kada govorimo o provedbenim delegiranim aktima, rekla bih da države članice moraju podnijeti godišnja izvješća Europskoj komisiji. Radi se o velikom opterećenju, obvezi tu se može raditi o nadzoru plovila, selektivnosti ribolovnih alata, bilo kakvih prekrcaja, mogućnosti provođenja zabrana, osobito što se tiče riba poput igluna. à hauteur de plusieurs milliards annuels, comme le sont également le Danemark. Dakle, moja zemlja također znatno doprinosi kao neto platitelj ovoj politici, pa smatram da je pošteno da je Europska unija održivo daje financijska izvješća ovim zemljama kada se radi o provedbi ovih eh, administrativno vrlo opterećujućih obveza. Europska unija s druge strane ima isključivu nadležnost da na tome radi i pozdravljam detalje tehničke naravi. Istaknula bih ovdje da u odredbama koje se bave korištenju eh, ribolovnih alata su vezane za razliku dubine na kojoj se lovi te utjecaja koje to može imati na pomorsko okruženje. Hvala, riječ bih sada dala komisiji. Izvolite, gospodin Jesen. Thank you, Madam Chair. Um, let me start by saying, considering the dimension and Rekao bih samo što se tiče obuhvata i složenosti dosija, da smo vrlo zadovoljni sa procesom konzultacija e, sa suzakonodavcima do sada, jer s ovim dosijem smo se vrlo glatko uspjeli pozabaviti jednom duhu suradnje, kompromisa. Zahvalili bismo i izvjestiteljici na izvješću i nacrtu mišljenja koje smo dobili, sve o svemu smatramo da je vrlo konstruktivno, pozitivno. Samo nekoliko općih komentara vezano uz neke amandmane. Od samog početka ovdje se radilo o izazovnom složenom dosjeu, kako za nas, tako i za su zakonodavce, zbog toga što se radi o transponiranju cijelom nizu preporuka koje su usvojene od 2008. na dalje. Dio toga je već u određenoj mjeri proveden, na mnogo i aspekti kontrolne uloge su ili kroz kontrolnu uredbu ili kroz takozvanu uredbu u već i provedenim, dakle uredbu o nezakonitom, e, neprijavljenom i nereguliranom ribarstvu. Ovdje bih istaknuo dvije stvari. Prije svega radi se o striktnom i dosljednom provođenju mjera ikada o kojima se ovdje govori, a druga stvar je potpuno uzimanje u obzir zakonodavnog konteksta. Dakle, da ne dolazi do ponavljanja stvari koje postoju, niti do nečega što je bilo protoreču s pravnom stečevinom. U nacrtu mišljenja izvestiteljica je kritizirala činjenicu što nije lako bilo shvatiti što zapravo preporuka pokušava transponirati. Tu bih želio samo izvestiteljici ukazati na to da postoje korelacijske tablice koje su podnesene parlamentu koje daju potpuni referentni okvir Nadam se da je to stavljeno na raspolaganje vašem odboru. Mislim da smo najprije to odboru za ribarstvo dostavili. I svakako mislim da se radi o vrlo korisnom dokumentu, kao vodilji koja pokazuje što se zbog čega, na temelju čega radi. Par riječi samo o amandmanima koji su predloženi, kao što sam rekao, sa većinom se slažemo. Na ako ih podijelimo Mogli bismo to učiniti u dvije kategorije. Jedni koji nam određenu brigu stvaraju, tiču se više pravne naravi, tu ću vam dati nekoliko primjera. Amandman 3 koji se tiču na odredbe 9a, nove odredbe ove uvodne odredbe koju ne smatramo osobito jasnom, čak je moguće da je zbunjujuća. A s obzirom da govorimo o mjerama koje države članice, odnosno nadležno tijelo u njima moraju provesti, mislim da se taj amandman zadrži, trebalo bi ga još jednom razmotriti kako bi se vidjelo može li ga se učiniti jasnim, jer smatramo da određene nejasnoće postoje. Druga stvar, amandman 3, uvodna odredba 10, tu smatramo da je obuhvat delegiranih implementiranih akata nešto što je jasno definirano u člancima o kojima se radi, da nije potrebno uključivati i anekse, dodatke, tako da se slažemo sa izmjenom uvodne odredbe, ali bismo rekli da se e, bi bilo u redu brisati anekse. Amandman 14 članak 30 stavak 3 spomen uredbe 1195 iz 2003. čini nam se suvišnim. I što se tiče za kraj amandmana 21, 22, 23, članaka 72, 73, oni se tiču postupaka za amandmane i, pro... i tu se još uvijek konzultiramo s pravnim službama za nas na čelo osnovno vodilja je da dok su stvari dosljedne sa među institucionalnim sporazumima između službi, da se sa time i mi slažemo, no samo kontroliramo još jednom da li je to tako. Što se tehničkih predloga tiče, sasvim kratko, imamo nekoliko amandmana koji unose određenu dvosmislenost jer nisu dovoljno definirani. Daću nekoliko primjera. 11. amandman, članak 9, stavak 2 uvođenje riječi environmental što se tiče ciljenih i neciljenih vrsta. S obzirom da je to nešto što ne možemo naći u samom tekstu ikata, postavlja se pitanje što zapravo dodajemo, a što ide dalje, šire od obveza koje prezlaze iz Aiketove konvencije. Amandman 12 spominje najvrednije vrste. Mislim da isto vrijedi. To je nešto što nije preuzeto iz teksta ikata i bez definicije nije potpuno jasno što i kako doprinosi. Amandman 16 za kraj spominje riječi avoiding fishing practices impacting sea turtles during the eggling period. To je još nešto što ne možemo naći u tekstu ikata i konkretno se ne navodi koje bi mjere trebalo poduzeti, tako da bi možda Unija više znjenosti nego jasnoće u samu provedbu. No osim toga, podržavamo doista ovo i na raspolaganju smo izvjestiteljici ili zastupnicima ako žele nešto s nama raspraviti. Hvala. Hvala vama, sigurno sam da sve ove detalje možemo sa izvjestiteljem raspraviti, čime bih željela dati riječ na kratak završetak rasprave. Hvala, eh, hvala svim kolegama na prijedlozima. Dakle, tu sam za sve, zajedno ćemo raditi na budućim amandmanima. Zahvaljujem i komisije i e, otvoreni smo i prema komisiji za sve moguće izmjene e, na područjima, na mjestima koje nisu potpuno jasne. Svima želim e, zapravo puno uspjeha jer želimo e, doći do jasnog i dobrog teksta. Samo još moramo pojasniti neke aspekte s komisijom. Hvala vam. Hvala vam. Prvi ožujka u podne rok za podnošenje amandmana. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a ta je... obvezujuće godišnje smanjenje emisije stakleničkih plinova. Dajem riječ izvestitelju gospodinu Herbrandiju. Malo smo promijenili ovdje poredak u dnevnom redu, danas da vas to ne smeta. Dakle, zahvalio bih prije svega svim kolegama na amandmanima koji su podneseni. Da je bilo zadovoljstvo čitati ih. Kretili su se od krajnje ljevice do krajnje desnice i mijenjali su primjerice i datum početka koji je bio čak još snažniji, a s druge strane da slabiji do onoga što sam ja predložio u nacrtu. Razina fleksibilnosti je također bila veliko pitanje. Neki su zakonodavstvo željeli učiniti manje fleksibilnim, drugi više fleksibilnim nego što je to komisija smatrala nužnim. No načelno moram reći da je zapravo obuhvat ovoga postao još veći nego i prije i doista će mi biti kao izvjestitelju izazov pronaći zajedničke točke koje će moći dobiti podršku većine u ovom domu. Jedna stvar koja se bojim je da se ovdje dovodimo u opasnost da nećemo uspjeti dobiti većinu kada razmatram sve amandmane. Naravno, već smo raspravili nacrt mojeg izvješća tijekom prošlog sastanka, ali istaknuo bih nekoliko elemenata kojih su se dotaknuli amandmani, barem veći broj njih. Dugoročni ciljevi prije svega. Postoji znatna podrška u vođenju dugoročnih ciljeva, tako da sam siguran da ćemo to moći unijeti u naš nacrt zakonodavnog teksta u konačnom obliku. Izvješćivanje i sukladnost je bio još jedan važan element. Neki su tražili prva izvješća čak i prije početka sljedeće faze drugi su podržali pak komisiju, a treći tražili izvješće svake tri godine, ne svakih pet. Fleksibilnost, to je naravno osnovni alat za nas je, mi se nećemo plitati u ciljeve za države članice, čini se da za to već postoji dostatna podrška, no fleksibilnost će biti glavna bojišnica i ista je situacija i u vijeću. To je postalo jasno na temelju rasprava koje sam već održao i koje su još u tijeku sa državama članicama gdje se one prvenstveno sredotočuju upravo na pitanje fleksibilnosti. To će dakle biti važna stvar što se tiče LULUCEF-a i ETS-a. Neki će u potpunosti željeti izbrisati fleksibilnost, drugi će željeti pak učiniti jačom. Možda bih ovdje završio što se mene tiče najvažnija stvar da se držimo Pariškog sporazuma, odnosno njegovih granica, što pak znači da moramo pomno razmotriti različite mogućnosti pred nama, zahvaljujući amandmanima koji su podneseni. Promjena početnog datuma primjerice može dovesti u pitanje Pariški sporazum, odnosno njegove ciljeve, jer ako se ne pozabavimo znatnim viškovima koji se gomilaju, mogli bismo na kraju krajeva e, uopće ne ispuniti ciljeve za 2030 za pojedine sektore. Dakle, kada ću raspravljati o ovom sa izvjestiteljima sjeni? najviše ću se na to usredotočiti, radim se našem zajedničkom radu, potrebno je neke nacionalne probleme. Mnogo je bilo talijanskih amandmana, znam da postoji određeni problem u Italiji i više sam nego spreman surađivati na iznalaženju rješenja, ali isto tako probleme imaju i druge zemlje i u krajnjoj liniji bit će teško uspjeti udovoljiti svima. Tu ću završiti kada na kraju čujem komentare kolega mogu još nadvezati se ukratko. Hvala. Hvala. Sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni, ali želim vam ograničiti vrijeme koje imate na raspolaganju na dvije minute svaki. Počinjem sa gospođom Mesa. Hvala, evo, bit ću zaista što je moguće više kratka. Slažem se sa izvjestiteljem, uglavnom govoreći posebno što se tiče toga da e, ne smijemo se, ne smijemo mijenjati e, raspodjelu tereta. Italija ima problem zbog BDP-a, trebala bi smanjiti više nego što zapravo je to moguće. Što se tiče amandmana, uglavnom se oni odnose na početak ovog perioda smanjenja emisija i mislim da se tu može e, doći do nekakvog dogovora. Dakle, što se tiče tih e, godina gdje ne može, dakle gdje ne možete smanjiti emisije, možete to nadoknaditi kasnije i mi predlažemo još jedan dodatni mehanizam fleksibilnosti koji će omogućiti zemljama da e, koje ispune cilj da e, dobiju nagradu, znači na taj način ćemo stimulirati za to. No o tome ćemo raspravljati sa izvjestiteljem. Što se tiče instrumentima, odnosno mehanizmima fleksibilnosti, tu je moguće usvojiti amandmane i zapravo mi ćemo predložiti dosta amandmana u tom smislu. Mislim da bi se ti mehanizmi iz razloga smanjenja troškova trebali proširiti, ali naravno trebamo tu imati mehanizam, e, sigurnosne mehanizme. E, dosta sektora je rekla da bi htjelo više fleksibilnosti Možda će to doći do nekih diskrepancija vezano za brojke. Kad se izračunavaju područja pokrivena šumom, e, to je nešto oko čega se možemo dogovoriti. Zapravo bismo trebali čekati do 2025. i 2026. da tek onda se to uključi u izračune. Također je važno uzeti u obzir i e, apsorpciju zato što je to prirodno i dosta profitabilno. I također tu imamo neke amandmane gdje se naglašava potreba da se održi proizvodnja hrane. Mislim da ovo nije pravo mjesto da se raspravlja o potrošnji određenih e, poljoprivrednih proizvoda. Mislim da ti amandmani nisu prihvatljivi jer im nije mjesto ovdje. A što se tiče ciljeva koji si postavljamo za period nakon 2030. vjerojatno idemo malo predaleko. Mislim da su oni možda malo pretjerani što se tiče ovih delegiranih akata. Parlament uvijek pokušava to ove provedbene akte pretvoriti u delegirane akte, ali zapravo se radi o provedbenim aktima koji bi mogli utjecati na pojedine zemlje i zbog toga bi do, moglo doći do prigovora. Evo, zaključujem, gospođo predsjedavajuća. Tu ima dosta interesantnih ideja u ovim amandmanima i svakako smo spremni surađivati sa gospodinom Herbrandijem kako bismo postigli dogovor i sigurna sam da ćemo ga i postići. I imamo također na umu da je ovo povezano sa jednim drugim prijedlogom. Hvala. Hvala. A sada gospođa Dali. Hvala. Ja ću kratko nešto reći o tome koji su naši amandmani, znači ispred SDP-a i na temelju čega oni počivaju. Počet ću od samog početka tako što ću spomenuti općenito načelo u koje mi vjerujemo jer mi u potpunosti podržavamo pristup e, e, izvjestitelja da se odluče za dugoročni plan jer ćemo tu imati i veću razinu predvidljivosti kako za zemlje članice tako i za privatne ulagače i to će potaknuti ulaganje u prometnu infrastrukturu koja proizvodi puno CO2, poljoprivredu i druga područja. Da prođem kroz amandmane. E, imamo amandman koji se bavi e, ciljevima ove uredbe. Ovdje je to u skladu s ovim pristupom e, izvjestitelja jer se naglašava kako je važno da se napravi plan za smanjenje emisija kako bi se do 2050. postigla odgovarajuća smanjenja i mislimo da bi e, to omogućilo Europskoj uniji da zaista krene putem koji će omogućiti postizanje ciljeve Pariškog sporazuma. Što se tiče primjena, promjena ovog e, početka. Znači mi predlažemo da imamo razinu od početka 2017. što se tiče emisija. Mislimo da bi to odražavalo trenutnu situaciju realističnije i ne bismo imali onda e, veće proračune za CO2 i zaista bismo smanjili CO2 i Rado ću s drugim izvjestiteljima u Sjeni raspravljati o sektorskim ciljevima i aktivnostima. Dakle, prijedlog komisije navodi nacionalne ciljeve za emisiju do 2030. na razini zemalja članica. To su, to su općeniti ciljevi gdje nemamo e, ciljeve za smanjenje po pojedinim sektorima i budući da ova uredba obuhvaća sektore kao što su poljoprivreda, izgradnja, obrada otpada i promet, mi se moramo pobrinuti da svaki sektor doprinese smanjenju kako bi se postigao taj cilj i to je veoma važno kada se to e, mora pretočiti u nacionalnu politiku u zemljama članicama, znači oni moraju zaista se pobrinuti da u svim sektorima dođe do smanjenja, tako da mislimo da bi minimalni ciljevi za smanjenje e, emisija po pojedinim sektorima pomogli da se postignu ciljevi ove uredbe. Što se tiče provjere e, poštivanja koje je spomenuo izvjestitelj u prijedlogu komisije, te provjere se provode samo svakih pet godina i kazne za nepoštivanje se primjenjuju 2017. E, odnosno 2032. Mi brišemo u svom amandmanu ova dva datuma. Smatramo da je poštivanje, provjera poštivanja veoma važna i da to treba osnažiti kako bi se postiglo da ovi ciljevi zaista budu ostvareni. A što se tiče revizije, naša sugestija je da se svake tri godine ovo revidira i također je naša sugestija da po potrebi uz reviziju ide i zakonski prijedlog e, jer mislimo da to ne bi e, pretjerano administrativno predstavljalo opterećenja, a istovremeno bi se moglo riješiti one stvari kod kojih je došlo do kašnjenja u ostvarivanju ciljeva. U zaključku naglašavam da bi trebalo biti u svačijem interesu da se pobrinemo da ova uredba zaista postigne ciljeve i trebamo surađivati e, i u tom smislu su spremni surađivati sa izvjestiteljem i sa izvjestiteljima u Sijene. Hvala. Gospodin Dolan. Hvala. Dame i gospodo, ovo je veoma važno pitanje 2019. imamo izbore i e, ove kvote za pojedine industrijske sektore su nešto što je izazvalo veliki interes u medijima, ali neki drugi sektori koji nisu obuhvaćeni kvotama šute. Trebamo riješiti i to. Ovo jest e, jedno tehničko pitanje i bilo bi dobro kada bi se e, raspodjela opterećenja ovdje pretvorilo u jedan svakodnevni rad e, na postizanju ciljeva iz Pariškog sporazuma. Interesantno je vidjeti kako Pariški sporazum utječe na e, proizvodnju hrane primjerice. Članak drugi govori primjerice o tome kako se boriti protiv klimatskih promjena, a da se pritom ne utječe na proizvodnju hrane. Naša moralna obveza je upravo tu. Dakle, kako bismo ispunili pariški sporazum, moramo imati dovoljno fleksibilnosti da se ne ograniči proizvodnja hrane posebno što se tiče nekih zemalja članica, jer to ne bi bilo u skladu sa Pariškim sporazumom. Poljoprivredna proizvodnja u nekim zemljama, kao što je primjerice Danska, je e, klimatski neutralna, da pače pozitivne po klimu i kada bismo izvršili pritisak na zemlje kao što su Danska koje već e, postižu te ciljeve to bi bilo štetno. Zato trebamo e, tu fleksibilnost povećati dakle da imamo stimulacije za one zemlje koje su već u ranoj fazi se pozabavile time i već rade na ostvarivanju smanjenja CO2 emisija. Trebamo komunicirati ravnopravno i pobrinuti se da svi dijele dio tereta jer nije uvijek bilo tako što se tiče zaštite e, klime. Ako se slažemo oko tih stvari kao što su pariški sporazum, onda svako mora dati svoj doprinos. Hvala. A sada gospodin Neikhaut. Hvala. E, hvala, gospođo predsjedavajuća. Vrlo kratko, e, zato što imamo skoro 300 amandmana i siguran sam da, ćemo mi u grupi e, izvjestitelji sjeni se s time vjerojatno uspjeti pozabaviti, no što bi trebao biti prioritet, ne samo provedba Pariškog sporazuma, nego i povezivanje svih relevantnih tekstova koji se usvajaju u u ovom momentu zato što to, on, taj dokument eh, nije neki samostojeći dokument, eh, nego je on povezan eh, s onim što je usvojeno prošli mjesec, znači uredba o ETS-u i vidim da izvjestitelj također želi sve te mjere povezati. Mi ne možemo reći da se sada bavimo sa jednom zasebnom stvari i e, naprosto zanemariti kako se slične stvari rješavaju drugdje. Ono što mogu reći ispred našeg kluba je da unatoč tome da praktički svi kolege su se složili da sve treba biti e, fer i pravedno, istovremeno svi traže neka izuzeća. I mislim da to nije e, moguće. Znači nećemo moći svima udovoljiti. Ako sada počnemo E, dati jedno izuzeće ovdje, drugo izuzeće tamo, onda ćemo doći do dokumenta koji neće biti baš općenito uzeći vrlo fair. To smo isto vidjeli kad se usvajao ETS, e, jer se jednoj zemlji dalo izuzeće i onda smo na taj način e, podrivali ono što se događa u osam drugih zemalja članica. Dakle, sve to dovodi zapravo do nepravednosti i to ne bi smio biti naš prioritet ovdje u Europskom parlamentu. Nadam se da ćemo uspjeti naći neki konsenzus i na takav način da nećemo e, nekome e, dati neke prednosti ili preferencijalni tretman. Hoćemo da svi shvate da je ovo nešto gdje svi trebaju e, podnijeti svoj dio opterećenja. Moramo se e, držati ovih e, pariških obveza i za tri mjeseca ćemo imati, nadam se, mišljenje koje će nam e, omogućiti da na plenarnom zasjedanju zauzmemo snažan stav. Gospodin Eichhout, hvala. Kao prvo želim zahvaliti izvjestitelji, već smo to napravili, ali evo još jednom. Zanimljivo je pogledati ove amandmane koji su predloženi i jasno je u kojem smjeru idu i ići će rasprave. Hoću naglasiti da zajedno sa prijedlogom za ETS ovo je zapravo to što Europska unija nakon Pariza radi na planu klimatskih promjena i moram reći da smo e, prije dva tjedna e, nismo uspjeli što se tiče ETS-a. Nadam se da nećemo i na ovom dosijeu izgubiti E, jer onda svi oni koji su pljeskali e, Pariškom sporazumu na plenarnom zasjedanju, onda je zaista jako tužno vidjeti da kada se trebaju donijeti konkretni zakonski propisi, da onda više nitko ne plješće tim propisima. Na međunarodnom planu gubimo kredibilitet zato što ljudi vide da Europska unija e, upozorava druge, prijeti drugima, a na domaćem planu ne radi ono što treba napraviti. I dobro, vidjet ćemo kako će ići stvari sa ETS-om, ali cijena sigurno neće biti veća od 10 eura u ovom periodu od 15 godina. Vidjet ćemo što možemo napraviti sa ovim Nadam se da ovo neće biti drugi primjer neuspjeha e, aktivnosti na planu klimatskih e, promjena u Europskoj uniji koja je preuzela veliku odgovornost. I sada kada pogledamo prijedlog e, izvjestitelja i amandmane, podržavamo tu početnu točku i to zaista je nešto što je važno jer neki od amandmana povećavaju broj emisija koje niti ne smanjujemo za tisuće megatona. Radi se o ogromnim brojkama, dakle ti amandmani zaista e, su veoma važni, e, napravit će veliku razliku, pa mi je drago da je e, ovakva e, početna točka uzeta, ali vidim, odnosno to je dosta negativno, a žao mi je da vidim podršku za to. Mislim da najveća rasprava će biti o rupama u zakonu što se tiče LULOV, a i ETS-a i te rupe te brojke zaista utječu na stvari. Ako počnemo sada otvarati sve veće rupe, to će značiti samo da će na kraju Europska unija ostvariti e, manje e, obveza koje su preuzete u Pariškom sporazumu, a to ne smijemo napraviti. Znači ovaj propis mora smanjiti emisije jer mi kao parlament možemo i dalje biti onda zadovoljni što se tiče Pariza, čak i kad se radi o zakonskim aktima. Hvala sada gospođa Evi. Hvala vam predsjednice. I ja smatram da je ovo dosije koji treba čitati u aktualnom svijestu, e, svijetlu, dakle u okviru uredbe o ETS-u i drugim sličnim zakonodavnim aktima. Ne znamo što će biti sa lulu CEF om ali znamo barem koje nam je polazište, barem što se tiče izmjene uredbe o ETS-u. Prijedlog za plenarne je po mom e, mišljenju e, vrlo daleko od e, dosljednog i ozbiljnog realnog pristupa klimatskim e, promjenama. Tko uopće može pomisliti da ovakva stajalište, ovakve politike jesu najbolji e, način rješavanja ovih problema, taj je u krivu ili barem krivo tumači ono što se događa. Ne, smije se, ne smiju se ispuštati, e, izostavljati rizici koji bi nam stali u tom slučaju na putu, a ne govori se i o neprikladnosti e, e, iznesenih prijedloga za postizanje ciljeva 2050. Možete misliti što je s drugim ciljevima a ovu, ova opasnost može biti samo još ojačana rezultatima trijaloga sa vijećem. Sve su to politike koje bi se trebale primijeniti, a, a istodobno znanstvenici upozoravaju na golemu brzinu kojom se odigravaju klimatske promjene. Unatoč tome mi zanima trčimo, da tako kažem, i zaostajemo. Kada je riječ o amandmanima, ne bismo smjeli dopustiti nikakvu fleksibilnost, niti kada govorimo o LULU-CF kreditima kojima raspolažu države članice. A kada je riječ e, o Italiji, nema danas mnogo talijanskih kolega, no meni se čini da postoji veliki e, prostor za poboljšanje, posebice u sektoru zgradarstva i poljoprivrede. Hvala. Uh, A sada gospođa Šeperk. Jedna minuta, ispričavam se. Hvala Zahvaljujem eh, gospodinu Herbrandiju kao izvjestitelju, no nažalost eh, CO2 odnosno emisije CO2 u Europskoj uniji se više ne gledaju kao nešto što treba smanjiti, nego nešto gdje moramo dijeliti teret toga ne bismo smjeli e, ugroziti onaj cilj energetske učinkovitosti od 30% i predložit ću amandmane u tom smislu. Zato podržavam ove opcije dodatne fleksibilnosti što se tiče certifikacije za poljoprivredna gospodarstva e, koja e, posebno imaju učinkovitost i Vidimo i ovo o čemu govori gospođa Moza, znači ne smijemo pretjerano opteretiti poljoprivredna gospodarstva. To se mora raspodijeliti na razini zemalja članica. Treba biti dovoljno fleksibilnosti, govorim ne samo za mog zemlju članicu, nego za sustav u cjelini. Zemlje članice moraju koristiti ove opcije fleksibilnosti kao jedan način da raspodijele e, to opterećenje po sektorima. Radi se naravno o e, sporazumu iz Pariza, ali i o budućnosti obiteljskih gospodarstava koje ulažu mnogo energije, mnogo novca. Moramo njih imati na umu. Gospodin Les, jedna minuta. Da, e, hvala i zahvaljujem i izvjestitelju vrlo kratko htio bih e, se osvrnuti na e, jednu ili dvije stvari koje su povezane sa mojim izvješćem, odnosno i prethodni govornici se slažu da trebamo fleksibilnost, a Komisija e, je predložila fleksibilnost u okviru 280 milijuna tona. Ja bih se htio također posvetiti i šumarstvu, zato što moramo uključiti i šumarstvo, zato što je to važno. U zakonskim propisima o LULUCF-u imamo i e, taj zakonodavni okvir za šumarstvo i ne vidim razlog zašto šumarstvo ne bi trebalo biti obuhvaćeno i ovim, ovom raspodjelom opterećenja. I meni je važno da imam konzistentan vremenski okvir za obje uredbe jer su one međusobno vrlo usko povezane. U redu. Sada gospodin Bergman ispred komisije. Da, hvala i hvala na ovoj raspravi i na svim e, amandmanima koji su veoma interesantni. Pozdravljamo ih e, i evo ako samo sad mogu nekoliko općenitih e, komentara. Dakle, što se tiče ciljeva, vidimo da postoji interes za dugoročne ciljeve. Mislimo da ne bi bilo prikladno da se naprave ciljevi za zemlje članice i te putanje za period e, koji ide dalje od toga što je sada napravljeno, jer bi to u pretjeranoj mjeri bi utjecalo na politiku što se tiče ETS-a i ne non ETS-a i što se tiče ovog e, perioda 2031. do 2050. bilo bi kontraproduktivno i e, moglo bi smanjiti stimulativne, dakle poticaje da se sada time ljudi pozabave. No, razmotrit ćemo ove prijedloge i pozabavit ćemo se s njima i također e, u okviru i revizije i svih drugih procesa, no svemu ćemo tome raspravljati sa izvjestiteljem. Što se tiče nacionalnih ciljeva za sektore, nismo baš za to, zato što mislimo da je na zemljama članicama da imaju dovoljno fleksibilnosti oko toga kako će postići nacionalne ciljeve, jer mnogima već to samo po sebi predstavlja problem i e, uloga sektora zapravo jest prekogranična, to je u vezi sa onim e, prijedlozima koje je iznijela komisija da kada zemlje članice naprave svoje planove za potrošnju energije onda trebaju naznačiti na, u kojoj mjeri će e, pojedini sektori e, pomoći ispunjavanju nacionalnih ciljeva. Dakle, drago mi je da postoji podrška za nacionalne ciljeve e, i da se onda zapravo možemo posvetiti raspravi o fleksibilnosti. Što se tiče područja primjene, E, govori se također i o biomasi kao izvoru emisija CO, CO2, to bi bilo dosta teško primijeniti u praksi, također e, što se tiče zrakoplovstva, to ne bi bilo potrebno jer je to obuhvaćeno i bez ovog prijedloga. Isto to vrijedi i za pomorsku plovidbu što je također obuhvaćeno zakonskim propisima o raspodjeli napora. Što se tiče ovog, ove početne točke, to je veoma važna stvar, izvjestitelj je naglasio to, e, ovaj prijedlog e, je istovremeno i strog, stroži i manje strog i neki prijedlozi, dakle da se počne od 2017. bilo bi to dosta strogo i ne bismo imali e, taj nekakav inicijalni višak koji bi omogućio da stvari lakše profunkcioniraju. S druge strane ideja da se počne sa ciljevima iz 2020. bi, post, bi dovela do značajnih viškova pa bi onda e, dovela u opasnost e, postizanje ciljeva do 2030. E, predlagalo se da se na neki način štede viškovi iz ovog perioda pa da se mogu onda kao stavljati u neku vrstu banke pa da se koriste u sljedećem periodu, no mislimo da je to potencijalno opasno. Što se tiče ovih aukcija e, godišnjih viškova, vidimo da postoje tu neki amandmani. Što se tiče fleksibilnosti, e, ovih 100 milijuna je predloženo na osnovu procjene učinka i mijenjanje bi dovelo do problema u vezi sa ETS-om i non-ETS-om i da se to poveže sa previše uvjeta, onda bi bilo teško to pretočiti u praksu. Što se tiče um, fleksibilnosti oko LULCF-a, vidimo da neki hoće povećati tu fleksibilnost, neki smanjiti. Procjena učinka komisije je um, procijenila da je 280 milijuna um, nekakva ravnotežena suma koja E, daje dosta veliku fleksibilnost, ali također e, omogućuje e, da se te stvari ne moraju rješavati samo u sektoru korištenja zemljišta i poljoprivrede. Što se tiče poštivanja propisa, neki su rekli da to što sada komisija predlaže na pet, provjere svakih e, pet godina da bi to e, utjecalo negativno na kredibilitet sustava, no mi naglašavamo da je naš prijedlog, dakle da imamo te godišnje vrlo stroge provjere, e, a da se to sada proširi na pet godina zato što je i pretjerano veliko administrativno opterećenje, ali ipak da se godišnje podnose izvješća UN-u i Europskoj uniji da se vidi je li sve u skladu sa ciljevima i sa putanjama za ciljeve. I onda komisija može tražiti da se nešto poduzme. Dakle, nije svrha da se negativno utječe na kredibilitet, nego da se olakša izvršenje toga i također e, što se tiče šumarstva, svakih pet godina se to računa. I konačno neke stvari vezane za amandmane koje su povezane za e, pravnu prirodu e, nekih elemenata i mislimo da to nije potrebno. Što se tiče revizije, već 2020. E, po našem mišljenju bi to bilo dosta teško zato što će drugi relevantni propisi stupiti na snagu tek 2021. pa bi to bilo dosta teško i bilo bi preuranjeno da se revizija radi 2023. Dakle, to su naši komentari, ali naravno e, mi smo vam na raspolaganju i možemo nastaviti raspravu. Hvala, sada se obraćam izvjestitelju i zamolit ću ga da reagira i da bude kratak. Neću sada rezimirati sve ovo što je bilo rečeno, nego bih samo htio zahvaliti kolegama na kooperativnosti i doprinosima, e, posebno današnjoj raspravi. Ja sam siguran, baš kao i oni, da ćemo naći to, taj neki zajednički nazivnik, ali možda samo jedno upozorenje, a to je da što se tiče ETS-a, da smo zaista se suočili sa agresivnim lobiranjem od strane industrije tomu baš nije tako što se tiče sektora gdje se dijeli napor, naravno poljoprivreda i šumarstvo. E, naravno nas pokušavaju kontaktirati i međutim glavno lobiranje dolazi od samih zemalja članica, a ne od tih sektora. I to to znači da mi koji smo podijeljeni po političkim klubovima stavlja nas u dosta tešku situaciju i teško nam je raditi. Vidjeli smo u dosijevu o ETS-u kako je bilo teško vidjeti kako će zapravo biti rezultat glasovanja ovdje, to može biti još i teže. E, rado ću o tome raspravljati sa izvjestiteljima u sjeni, no veoma sam svjestan toga da oni moraju unutar svojih klubova biti vrlo pažljivi. Oni trebaju dobiti dovoljno podrške za svoje vlastite stavove. Ja imam isti taj problem u svom klubu, tako da molim vas razmislite o tome, držite se zajedno i pobrinite se da politički klubovi budu što je moguće više jedinstveni, zato što inače će biti jako teško naći taj zajednički nazivnik, ne samo na odboru Envi, nego i kasnije na plenarnom zasjedanju. Hvala. Hvala vam. Ja sam uvjerena da ćemo postići e, kompromise, a glasat ćemo o tome 13. svibnja. Uh, Posebno mi je zanimljivo pozdraviti gospodina Kaleha Krespa koji je bio vrlo ljubazan i pristao doći danas na naš e, sastanak da raspravljamo o reviziji provedbe politika u području okoliša koje je komisija izdala. E, želim čestitati komisiji na toj inicijativi. Dajem riječ e, gospodinu Kalehu Krespu da nas uvede u temu, a e, nadam se da će kolege nakon toga imati mnogo pitanja. Hvala vam najljepša gospođo predsjedavateljice. Zadovoljstvo mi je biti pred vašim e, odborom i e, predstaviti vam e, novi okolišni paket. On je u svojem trećeg veljače. To je prvi put da usvajamo ovakav paket, pokrećemo ovakvu inicijativu u potpunosti novu ne predajemo je potpuno institucijama, nego želimo komunicirati s građanima u vezi te teme. Stoga bih e, rado započeo svoje izlaganje s malom e, snimkom e, koja je pripremljena E, kako bi e, građanima objasnila o čemu je ovdje e, riječ. Koristimo čitav niz karatica, a nitko zapravo ne zna o čemu govorimo. I stoga, ako se slažete, rado bi da zajedno pogledamo video koji smo pripremili za naše građane. Uvijek imamo neke tehničke probleme, ali nadam se da će to sada krenuti.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 Htio sam ovo s vama podijeliti da vidite e, zapravo što smo pripremili za građane i što revizija provedbe politika u području okoliša jeste. Sada ćemo vidjeti jednu PowerPoint prezentaciju s najvažnijim e, elementima prijedloga kojeg je e, komisija usvojila 3. veljače, baš kao što e, rekoh. Mnogo je prednosti. Imamo najnaprednije zakonodavstvo u ovom području, no znamo da pravila nisu ono što donosi rezultate, nego provedba a tu su važni okolišni, društveni i gospodarski troškovi. Sve je to povezano i sa e, poslovanjem, e, s gospodarstvom, jer se takva pravila odražavaju upravo na taj sektor. Pokrenuli smo ovu reviziju kako bismo E, pokazali da ako e, želimo na ispravan način primijeniti sva pravila, svake godine možemo uštedjeti 50 milijardi e, eura a takva politika može stvoriti dodatnih 400 tisuća radnih mjesta do 2020. Zakonodavstvo u vezi vode moglo bi e, donijeti prednosti koristi u vrijednosti od 3 milijarde e, eura. Mnogo je dakle e, prednosti koje bismo ispravom primjenom mogli postići, a važnu ulogu u tome igra naravno komisija Istodobno vjerujemo da treba poboljšati provedbu e, zajedničkih dogovorenih politika. Naime, postoji mnogo nedostataka u tom području. Svi govorimo o implementaciji, svi govorimo o provedbi, ali što mi možemo učiniti kako bismo mi nju poboljšali? Idemo na sljedeći e, slajd. E, vidite da smo u veljači usvojili tri elementa kao prvo imamo 28 izvješća za svaku državu članicu pona osob. Izvješća su izrađena vrlo e, sustavno. Strateški je e, utvrđeno koji su ciljevi u glavnim e, područjima, a to su kružno gospodarstvo i otpad, zatim priroda, bioraznolikost i tlo, kvalitet zraka, upravljanje vodama, održavanje održivi e, gradovi, međunarodni sporazumi, potom instrumenti i ulaganja na, e, utemeljena na tržištu i učinkovito upravljanje. I mi smo iznijeli i sastavili 28 izvješća. Htjeli smo da budu vrlo čitljiva, vrlo prijateljska. U njima imamo prvo kratke sažetke mi ćemo svim zastupnicima podijeliti izvješća za sve države članice, baš kao i e, komunikaciju. U njima naglašavamo kakve su pojedinačne situacije, koje su prednosti, a koje mane za svake od njih i što sve treba učiniti. Naglašavam, to se prvi put e, e, radi, prvi put smo mi ti koji govorimo o državama članicama. Sretni smo s onim što radimo recimo u području bioraznolikosti, ali morate još mnogo toga učiniti na području kvalitete zraka ili tako nešto slično. Nismo ulazili u industrijske emisije i kemijske spojeve, no želja nam je da e, to bude sastavnim dijelom sljedećeg ciklusa izvješćivanja. Dakle, spominjemo e, e, sve ono što zemlje mogu prodnje, mogu e, e, primijeniti i dajemo priliku državama članicama da na sve predloženo reagiraju. Zajedno sa 28 e, izvješća imamo i komunikacije koja naglašava koje su glavne zaključci. Postoji još i priloga anekse sa konkretnim preporukama za države članice. E, e, najveće najveći propusti su pronađeni u području prirode e, i bioraznolikosti, zatim kvalitete vode, zraka i upravljanja vodama kao i upravljanju otpadom. Mi e, dajemo i najbolje primjere, e, ističemo područja u kojima su države članice vrlo uspješne i to naglašavamo. Kada bih trebao rezimirati rezultate ove e, prve revizije, onda bih e, rekao da je mnogo toga učinjeno i postignuto, ali smo još uvijek daleko od zacatanih ciljeva u nekim područjima, područjima koje sam spomenio. U izvještajima e, uspoređujemo situacije u državama, a isto tako tražimo moguće razlike za slabu provedbu. Želimo zahvaliti i parlamentu i ovom odboru. Mnogo ste nas puta tjerali da idemo u ovom smjeru, inzistirali ste na nedostatku koordinacije između institucije, nedostatku administrativnih kapaciteta, pa čak i znanja i podataka. Vrlo često nismo uspjevali E, spojiti točkice, da tako e, kažemo, a treba okolišna pitanja gledati na holistički e, način. A ako krenemo u tom smjeru i pozabavimo se specifičnim pitanjima, počinjemo od otpada i to upravljanja, upravljanja komunalnim otpadima koji predstavlja rizik za naše E, za e, naše zdravlje. Šest zemalja u tome još uvijek e, nije uspjelo. 50% je bio do 2009. Dakle, imamo problema u tom, pre, u tom području, što je neobično važno za kružno gospodarstvo koje će biti i dijelom sljedećeg paketa okolišnih e, politika. Dakle, devet e, država članica mora naprosto povećati napore u ostvarivanju cilja do 2020. Zato je vas važno imati imati nacionalne strategije i e, planove. Polovina država članica mora povećati E, napore u odvojnom prikupljanju e, prikupljanju otpada, a pet država članica je e, suočeno sa nedovoljnom koordinacijom različitih tijela. Dakle, pokušavamo razmotriti osnovne razloge ovakvih propusta. Ovo je slajd koji pokazuje Natura 2000 vi znate da ćemo s ovim akcijskim planom sve pokriti, međutim e, tri države članice još uvijek imaju s tim e, problema, dakle u primjeni prikladnih e, postupaka procjena i nema akcija. Mnogo toga još treba učiniti, time ćemo se pozabaviti u akcijskom planu. Tu je pitanje financiranja zatim e, e, e, djelovanja u smislu zaštite nekih država. Ostvaren je napredak u nekim područjima, no unatoč tome nas brine postizanje zacrtanog cilja u smislu bioraznolikosti moramo na tome u bliskoj budućnosti e, snažno raditi. Samo sedam e, država je ispunilo e, zadatke. Mnogo je sistemskih problema, dakle postupaka prosjene, posebice što se tiče morskih područja. A sve se to ogleda u akcijskom planu za provedbu programa Natura 2000. Imamo zatim e, problem e, loše kvalitete zraka. 16 država članica je s mogućim pravnim posljedicama zbog prekoračenja zadanih e, o graničnih vrijednosti. pa čak i pet najvećih država članica prekršilo je neke od propisa u ovom području. U vrlo, vrlo smo teškoj situaciji. Naravno, postoje i neke uspješne mjere koje su poduzete na primjer u područjima e, centara e, gradova i tu imamo i e, drugi najznačajniji uzrok lošeg zdravlja, a to je izuzetno velika buka. Više od 30% karata i više od 60% akcijskih planova nedostaje u tom području. Kad pređemo na vodu, onda rezultati pokazuje da u jednoj trećini država članica Više od 50 e, vodenih tijela imaju dobar status, ali u pet država članica manje od 20% ima takav dobar okolišni status. svi e, planovi prve generacije imaju e, neke probleme, a pet država članica ima problemom s drugom generacijom planova za upravljanje riječnim, riječnim bazenima. vidjeli smo i neke vrlo uspješne prakse, ali u rješavanje specifičnih eh, problema. Zatim tu imamo tržišno utemeljene instrumente. Znamo da postoje neke, neke štet, neki štetni poticaj, na primjer za povlaštene e, porezne e, sustave, za neka goriva i One su još na snazi u nekim državama članica, moraju naravno postupno biti izbačeni. Sve je to povezano s prep preporukama europskog semestra, a komisija na tome snažno inzistirama. Dakle, oba projekta, oba instrumenta mogu dati značajne e, rezultate. oni e, one mogu riješiti probleme zbog nedostatka provedbe a pozabaviti se i s osnovnim i ključnim razlozima. Aha, da tu je, to je učinkovito upravljanje i kapacitet u smislu provedbe pravila. Vidjeli smo da mnoge države članice jesu suočene s fragmentacijom odgovornosti u području politika zaštite okoliša. Imamo lokalnu, nacionalnu razinu u šest država članicama nema niti dobrog prijenosa EU zakonodavstva, a još uvijek e, postoje preprake e, kada je riječ o okolišnim e, pitanjima u smislu pristupu pravosuđa. I to je ozbiljan problem. Kako će novi instrument funkcionirati? Pa evo na sljedeći način. Postojaće tri faze. Mi smo obavili prvu, to je faza analize, u drugoj fazi imamo dijalog i na kraju dolazi su suradnja što je uključeno u analizu. Imamo 28 izvješća s glavnim izazovima, mogućnostima i uspjesima, zatim rezimirajuće izvješće, komunikacija i prilog s predloženim akcijama. Zatim bi uslijedio dijalog koji bi se odnosio na kroz-sektorski dijalog među državama. Dakle, odlazili smo u države članice i raspravljali detaljno o svim rezultatima, o problemima, o svim elementima, svi dionici bili bi uključeni u taj dijalog. Mi ćemo sutra na Vijeću za okoliš voditi prvu raspravu a rado bismo čuli i što vi mislite o tome. Suradnja je treća faza, smatramo da nakon e, dijaloga s komisijom, s komisijom mnogo toga se može dobiti, da se mogu e, razmijeniti najbolje prakse, osmisliti dobre smjernice i slično. To bi dakle bio strukturirani dijalog Slovačka i Belgija e, su već e, e, odredile, odredile datume krajem proljeća u vezi toga. Zatim imamo i mogućnost da države članice međusobno dijele iskustva i međusobno se pomažu u provedbu ovih e, e, pravila. Što smo željeli ovim e, postići? Isto tako podići razinu političke pozornosti. Nije nikada podošlo do strateške rasprave o ovom pitanju. Unutar revizije provedbe politike prvi put ćemo e, donijeti ovu mogućnost, dakle da se na strateški i na vrlo jednostavan način poglavlje poglavlje državu po državu raspravlja o pitanjima provedbe nije to samo pitanje koje se tiče država članica. Mi želimo da Europski parlament bude e, uključen, da odbor regija i EGZO isto tako budu uključene zato što nedostaci vezani za provedbu ne tiču se samo tehničke razine, oni trebaju politički okvir i e, sistemski e, sustavni e, pristup kroz razne sektore. A što je sa prekršajima? Hoće li ovaj instrument smanjiti broj e, slučajeva u kojima se krše e, pravila? Biću vrlo jasan, odgovor je neće. Mi moramo nastaviti i i sa kažnjavanjem e, kršenja pravila. Mi bismo željeli da njih e, bude manje, no kad god se ne poštuje zakon Unije, mi moramo djelovati a revizija provedbe politika neće ništa to zamjenjivati, bit će samo dio naših širih napora da e, e, poboljšamo primjenu unijinog zakona. Imaćemo isto tako smjernice o pristupu pravosuđa te o e, usklađenosti. Glavna uprava za okoliš je prva koja se time bavi. Imamo oko tisuću slučajeva na tom područjima. Mnogo je zemalja članica koje se natječu za 300 milijuna eura u proteklih nekoliko godina. Nastavit ćemo tim e, putem, no isto tako moramo paziti da e, zakonodavstvo bude provedeno i primijenjeno. Dakle, ovo je dodatni instrument koji će na strateški način e, omogućiti državama članicama da utvrde s kojim se problemima suočeno. Naravno, Europski sud će i dalje obavljati svoje posao, a mi ćemo e, raditi i dalje na ojačanju regionalnih e, fondova Prvi put ćemo raspravljati o ovome na vijeću za okoliš. E, počet ćemo sa dijalozima sa zemljama, a isto tako pokrenut ćemo i peer-to-peer instrumente sa odborom, za, odborom regija. Bilo je mnogo komentara i reakcija u medijima nikada nismo na taj način e, uspješno došli do e, medija koji su se usredočili na izazove e, na izazove koje je e, koje su pred nama, više od 150 tisuća komentara bilo je na Facebooku, više od 200 tisuća na Twitteru na Facebooku je veliki, veliki broj ljudi pogledao i postavljenu e, snimku. Dakle, postoji interes i od strane građana i od strane komisije. Također imat ćemo i 28 tablica s podacima za svaku državu članicu. i kao što rekoh, e, ta ćemo izvješća podijeliti svim e, zastupnicima što je prvo pred nama. Sutra nas e, čeka rasprava u vijeću, potom početak dijaloga sa državama članicama. No, Europski parlament ima ključnu ulogu. Vi ste nadnacionalna institucija, jedina uz komisiju. Dakle, <clears throat> o vama ovisi kakvu ćete ulogu um, igrati, što ćete činiti, hoćete li organizirati saslušanja, sastaviti e, mišljenje na vlastitu inicijativu, to nije važno. Mi prvi put i sami e, se bavimo ovim, e, dakle instrument nije savršen, stoga ćemo rado prihvatiti sve dobre sugestije s vaše strane. Ovo je dobra isto tako mogućnost za povezivanje s nacionalnim parlamentima Nacionalna zakonodavstva u mnogim slučajevima moraju biti izmijenjena i u tom kontekstu vi imate povlaštenu i pravu ulogu, odnosno e, položaj. Vi ste u dnevnom e, kontaktu s vašim s vašim biračima mi e, isto to činimo, mi svaki dan e, pokušavamo povećati kvalitet njihova života, no zajedno to možemo učiniti bolje, da na političkoj razini raspravljamo o tome, ali i u vašim državama članicama. Najljepša vam hvala na pozornosti. Hvala lijepo, doista zanimljivo izlaganje. Čestitamo još jednom na ovoj inicijativi. Imam nekoliko govornika koji su se javili za riječ, ne možemo im dati previše vremena kako bi mogli dobiti odgovore na pitanja. Gospodin Florens. Hvala. Uvijek je problem kada dođemo do najosjetljivih pitanja, da nemamo dovoljno vremena. Lako bi govorio četvrt sata sada. Zahvaljujem glavnom ravnatelju što je ovdje. To je doista tračak nade, jer u prošlosti smo uvijek imali kvalitetne ljude, nesumljivo, ali možda ne na istom rangu. Ja sam u parlamentu poduže, pa znam da imate dobre namjere i pretpostavljam da ste ozbiljni u njima ali kada se 20 godina bavite zaštitom okoliša i rezultati ovako pristupu tri faze, postavlja se pitanje što se činilo u proteklih 20 godina. Uvjeravam vas da ni moja zemlja nije najbolja s tim slučajevima, ali savjetovao bih jednu stvar. Kada sam ja jednom predsjedao ovim odborom, rekao sam da zemlje koje ne provode stvari, već udugovlače, njihovi veleposlanici bi trebali biti dovedeni ovdje pred odbor. I trebali bi objasniti zbog čega je tako. I to je bilo iznenađujuće mnogo ljudi, jer velik broj zemalja zapravo ne provodi što bi trebao. Komisija je, da kako, nevina, nemaju dovoljna osoblja i tako dalje, ali što se tiče eh, flore i faune i zaštite okoliša, možete imati svoje mišljenje o tome, no sljedeća tema kojom ćemo se morati pozabaviti Francuskoj Nizozemskoj imamo dolazeće izbore, govori se o guskama. U Francuskoj niste, nije više dozvoljeno niti pogledati gusku, mi ih još nekolicinu možemo ustrijeliti. U Nizozemskoj ih se lovilo na veliko i nizozemska vlada je rekla to je sve u redu, to je sve pokriveno europskim zakonodavstvom provjerili smo, možda je samo djelomično problematično, ali to su stvari kojima se doista moramo pozabaviti. Svi govore da se stvari moraju pojednostaviti, no stvari trebaju postati jasnije. Okvirna direktiva o vodnim resursima, moja zemlja je na dnu dna, je to zbog toga što federalnim državima, lendernima, imaju doista maštovit pristup koji sve regije ne mogu financirati. No, vratimo se na regulativu o proizvodima. Katastrofa je to što komisija ništa ne radi. Trebalo se već prije deset godina izvesti te zemlje pred sud. Ja bih europsko zakonodavstvo učinio donekle umjerenim, kao što je moja federalna kancelarka rekla, možda trebamo više manevarskog prostora dati, ali tada, ako ljudi to ne poštuju, trebaju biti izvedeni pred sud. I gospodine ravnatelj, ako se to ne učini, susrećemo se sa katastrofom i arogancije i neznanje država članica i moje, uključujući i moju, oni zapravo će vas koliko god mogu ignorirati. U Njemačkoj primjerice imamo 8000 novih automobila koji se proizvode svaki dan. 8000 i Koliko ne inzistiramo u poštivanju regulative, još više i više ljudi će oboljeti. Sa zadovoljstvom ćemo vas podržati i jasno mi što govorite, no donekle jednostavno ne vjerujem u sve što čujem. Parlament će svakako biti i za vas podržati vaš rad. Zastupnica Dali, sljedeće ima riječ. Hvala i zahvalila bih glavnom direktoru. Za nas iz SID-a revizija ovog zakonodavstva je nešto što pozdravljamo, osobito zbog toga što je naše kolega koji je izvjestitelj za e, sedmi akcijski program intenzivno radi na ovome i u potpunosti vjerujemo da postoji izravna veza između onoga što je danas rečeno i ovog izvješća. Zbog toga sa svoje strane pomno pratimo razvoj događaja. Dobili smo priopćenje komisije koje identificira neke preliminarne kao i neka od osnovnih problema zakonodavstva koje se bave zaštitom okoliša, osobito ondje gdje postoji izravan utjecaj na ljudsko zdravlje. I vjerujemo da je korak u dobrom smjeru kada komisija počne identificirati stvari koje možemo prozvati pravim uzrocima zajedničkih problema. To uključuje i neučinkovitu koordinaciju između nadležnih tijela u državama članicama i nedostatak administrativnih kapaciteta, mehanizama, primjerice za poštivanje regulative. Zbog toga smatramo da su ova, ove teme blisko vezane i također smatramo da ako bolje počnemo koristiti europska sredstva, da ćemo se bolje moći i nositi sa institucionalnim problemima u većini slučajeva gdje se Europska unija više uključi, administrativne komplikacije se znaju povećati, a države članice mnoge to vide kao prepreke provedbi. Zbog toga jedno jedna od područja na koje se Europska unija može bolje usredotočiti, prožujući svoju pomoć državama članicama, je upravo ondje gdje postoji nedostatak znanja, podataka, Jer to je jedan od razloga slabe provedbe, nedostatka provedbe koji je identificiran u reviziji. Komisija primjerice daje primjer slabog napretka što se tiče rada na obračunavanje nacionalnog kapitala, prirodnog kapitala i pokazuje kako se ti podaci polako počinju koristiti čak i u donošenju odluka u pojedinim institucijama. Bilo bi zbog toga zanimljivo vidjeti kako, što bi komisija rekla o trenutnom stanju fazi inicijativa koje su provedene, kako su nadzirane, kako su revidirane i da se vidi postoji li kakva standardna metodologija koja bi mogla državama članicama pomoći u tom radu. Sigurna sam da bi tako nešto pomoglo popuniti jaz koji postoji u znanju i e, pokazati razloge slabe implementacije, osobito kad govorimo o integraciji i dosljednosti naših politika. Također, smatramo da bolja procjena ekosistema gdje je moguće kvantificirati vrijednost da bi to pružilo potice za bolju zaštitu ekosustava i također ponudilo dodanu vrijednost podršci koja se pruža na europskoj razini gotovo sve države članice da su napred dobile ovako upozorenje, upozorenje gdje moraju bolje razviti svoje sisteme nadzora ekosustava da bi situacija bila bolja. Pozdravljamo zbog toga ovu reviziju, ali moramo se pobrinuti isto tako da ovaj mehanizam doista identificira učinkovita rješenja koja će pružiti konstruktivnu podršku. Hvala. Gospodin Herbrand izvolite. Hvala lijepo. Zahvaljujem i glavnom direktoru na izlaganju ove revizije. Dobro se sjećam saslušanja bivšeg povjerenika Potočnika 2009. kada je na početku svog mandata već rekao nemojte očekivati previše novog zakonodavstva, ja ću se usredotočiti na provedbu, jer to je najveći problem. I eto nas osam godina kasnije i dalje se suočavamo s istim problemom. Znatnim nedostacima u provedbi. Ako pogledam statistike, zapanjujuće je što se tiče zaštite okoliša. Broj slučajeva nepoštivanja zakonodavstva 2015. su 206. Broj slučajeva gdje se nije punilo e, sudske odluke krajem 2016. je 40, dakle čak i nakon presuda Vrhovnog suda države članice jednostavno odbijaju provesti europsko zakonodavstvo. U određenoj točki treba početi razmišljati, kao što je komisija to učinila, kako dalje. I koristeći samo e, ove postupke zbog kršenja, dakle, ne čini se da tako nešto funkcionira. Tako da pozdravljam i pozitivan, ne samo negativan pristup i pozitivan pristup za koji se komisija odlučila. Mislim da je to dobar put dalje, ali istodobno moram reći, drago mi da je to i glavni direktor naglasio, da to ne bi trebalo zamijeniti slučajeve kršenja, već samo koristiti kao dodatni alat. Dakle, optimist sam, nadam se da će to djelovati, no temeljni problem neće biti tim riješen. A to je nevoljnost država članica da provedu europsko zakonodavstvo koje se tiče zaštite okoliša. I ta nevoljkost je jednostavno nedostatak političkih prioriteta. Države članice se na papiru slažu sa zakonodavstvom, no u trenutku kada to treba provesti u praksi, kažu da je to preteško, teško, da nemaju dostatne financijske resurse ili što god drugo. Smatram dakle da taj pristup loši policajac, dobar policajac jest dobar i potreban dodatni alat no smatram isto tako da pristup lošeg policajca bi na neki način trebao biti poboljšan. Zapaljen sam bio kada smo prije nekoliko mjeseca mjeseci raspravljali direktivu o zaštiti okolišnog zraka i broj tih slučajeva zbog povrede prava su išli do suda, a tamo je stupila zastara zbog toga što su slučajevi koji su bili izvedeni pred sud se ticali obveza iz 2007. ili sličnog i toliko su bile zastarili da je sud presudio da ne bi imalo smisla na nastaviti sa tim slučajevima. Dakle, čak i kada se stvari pred sud izvede, to ne funkcionira. Sretan sam što je sastavni dio ove strategije također da se to stavi na dnevni red vijeća. Radujem se rezultatu sutrašnjeg sastanka, no trebalo bi čak ići i više skroz do Europskog vijeća i na svakom sastanku. Trebalo bi prije svega raspravljati upravo to, jer problem sa kojim se mi suočavamo je što imamo taj instituciju, institut vijeća i pojedine države članice se uvijek kriju iza toga nikad ne možemo pozabaviti individualnim neuspjesima pojedinih država članica. Dakle, na neki način moramo na toj razini se također pozabaviti ovim pitanjem. I to bi bio moj savjet komisiji, možda i vama, gospođo predsjednice. Naime, ono što mi kao odbor možemo učiniti kako bismo prisilili vijeće da se pozabavi ovim pitanjem. Hvala. Hvala lijepo. Još imam četiri govornika. Molim vas da se držite vremena na raspolaganju kako bi nam glavni direktor mogao dati odgovor. Gospodin Javor. Hvala, pokušat ću biti što je kraći moguće. Podsjetio bih također da je problem provedbe što se tiče okoliša nešto što nije novo. Radi se o nečemu čime se bavimo na razini država članica i Europe već godinama. Kao što je gospodin Herbrandi već spomenuo, inicijative i obećanja povjerenika Potočnika, rekao bih ovdje da na kraju njegovog mandata <clears throat> gospodin Potočnik ima neke zakonodavne inicijative koje se tiču kontrola vezano zaštitu okoliša i pristupa pravosuđu za građane i nevladne organizacije upravo zbog toga što je shvatio da samo uz rasprave s državama članicama ne možemo postići stvarnu provedbu e, pravne stečevine Europske unije vezane uz okoliš. Trebamo dakle nešto snažnije kako bismo doista inzistirali na boljoj implementaciji na razini država članica. Rekao bih da su također važni elementi inspekcije i rad institucija, a to su istodobno važna pitanja jer se radi o nadležnostima država članica, ali bez učinkovitih dobrih institucija nema načina da se provede zakonodavstvo vezano u zaštitu okoliša. Druga stvar je pristup pravosuđu i općenito govoreći situacija građana i nevladnih organizacija koje su svojevrsni e, nadzornici tog sistema, nešto što nam je potrebno. I za kraj rekao bih da da je dobro vidjeti taj troslojni pristup za prisiliti države članice da djeluju, ali isto tako važno i provesti dodatne postupke, jer čak i u sve postupke zbog povrede prava ne možemo prisiliti države članice da dobro provode zakonodavstvo. Dakle, jednostavne rasprave nisu dovoljno potrebne, su nam učinkovite mjere kako bismo mogli provesti zakonodavstvo koje se tiče okoliša na razini država članica. Zastupnica Grostet. Hvala, bit ću kratka. Raspravili smo o poteškoćama s kojima se suočavaju države članice, u slučaju moje zemlje Francuske. Mi prilično dobro štitimo biološku raznolikost unutar Nature 2000. No isto tako moramo poraditi na zaštiti kakvoće zraka. To je problem, sve veći problem u našim velikim gradovima, ali i drugdje. U manje naseljenim područjima. znamo da ne možemo računati na granice u tome. Imali smo vršne vrijednosti zakačenja koje su vrlo visoke bilo u Francuskoj prošli mjesec, što je dijelom bilo zbog vremena koje je pogodovalo ovom fenomenu, ali isto tako zbog toga što je zagađenje dolazilo iz susjednih zemalja, primjerice Njemačke. to naravno znači da mora doći do odgovarajuće koordinacije politika koje provode države članice po pitanju kakvoće zraka. Voljela bi dakle čuti nešto više o poticajima. Jedna stvar su postupci povrede prava, ali ohrabrenja, poticaji su bolja stvar. Pomoć nekome da nešto ostvarim. Prolazimo kroz financijski nezgodna vremena države članice, nevoljne su usvajati određene mjere, pa što komisija doista može predložiti kako bi pružila pomoć državama članicama u provedbi mjera za poboljšanje kvalitete zraka. Zastupnica Pjeperić. Hvala. Zahvaljala bih glavnom direktoru. Mislim da se radi o važnoj temi, osobito ako uzmemo u obzir da odbor regija ima važnu ulogu ovdje. To su ljudi koji su bliski našim građanima. Mnogi u Europi, mnogima u Europi je dosta Europe, jer svi govore da ovo ili ono zbog Europe. Dakle, prečesto se bavimo statistikama, a ne stvarnošću. Primjerice direktiva o staništima, ja ne mogu svoje regije objaviti, objasniti zbog čega se nešto radilo na određeni način četiri naraštaja, a sada se to treba prekinuti zbog zaštite okoliša. Samo slušam o tome kako je to zbog Europe. U mojoj i drugim zemljama Postoji mnogo poljoprivrednika koji imaju manji broj grla stoke i koji ne mogu nastaviti raditi zbog standarda, ali standardi samo vise o tome kako ih se izmjeri, kako ih se proračuna. Dakle, ako pogledamo statistike primjerice koje se bave mineralima, nitratima, zapravo ti poljoprivrednici ispunjavaju standarde koje Europa zahtjeva, ali zakonodavstvo i pravila su pogrešni. Ne bismo trebali govoriti i ovdje se obraćam glavnom direktoru, da je samo nužno provoditi zakonodavstvo, već je potrebno prilagoditi se, mijenjati stvari i vjerovati u to da će Europa to učiniti. Ako to učinimo, ne znam, ne učinimo, ne znam što će se dogoditi. Zastupnik Pedićini. Hvala. Zahvaljujem i komisiji e, na radu koje je obavila u području ove teme. Dobili smo na znanje da još postoje teške situacije u smislu upravljanja vodom, otpadom i niske kakoće zraka. A to su veliki propusti u primjeni europskog zakonodavstva. Sve se to odražava na zdravlje građana koji plaćaju visoke, visoku cijenu za to. I u potpunosti se slažem s onim što je rekao kolega Gelbrandi. Dakle, nešto definitivno ne štima, ne falja sa e, sustavom kažnjavanja. dokazano je znanstvena korelacija između različite e, pojave tumora, posebice u dječjoj dobi i e, lošoj, odnosno nelagolnom zbrinjavanju otpada. Vrlo smo daleko od teoretskog koncepta kružne ekonomije otpada se e, pali pod otvorenim nebom i to svi moguće vrsti e, otpada. Ako se ne pale, onda se eh, odlažu na terenima. Možete li zamisliti na koji način i koliko eh, se oštećuje eh, okoliš i podzemne vode bilo je mnogo e, intervencija, mnogo razmjena mišljenja, mnogo upućivanja zahtjeva komisije, no komisija nije ništa učinila. Moje pitanje je tko treba djelovati? Dakle, na nacionalnoj razini taj problem se ne rješava već godinama. Ista stvar je i na regionalnoj razini. Lokalna tijela uopće ne interveniraju. Stoga se ja pitam, ako komisija nema ulogu u ovom problemu, tko onda treba djelovati? Naime, proces kažnjavanja uopće ne djeluje. Jer u tim slučajevima, ako se i dovede do e, kažnjavanja, kažnjeni su zapravo građani i oni plaćaju e, cijenu. Što države članice traže od vas? mi kao Italije tražimo fleksibilnost, a vi fleksibilnost povezujete sa rješavanjem ovih e, problema. Vi nama ne dajete e, fleksibilnost. Točka. Thank you very much to all uh, contributors. Now I'm turning Hvala. Sada se obraćam ravnatelju da reagira. Hvala na ovoj vrlo bogatoj raspravi i mislim da iz ove rasprave smo čuli jednu veoma jasnu poruku. Svi se slažemo da e, pravo Europske unije za zaštitu okoliša je veoma važno. Ono je nužno za kvalitetu života naših građana, ali kao što je gospodin Herbrandi rekao, postoje neke stvari koje ne funkcioniraju. On je rekao 200 i nešto e, slučajeva kršenja, a imamo ih preko 300. Zapravo možda čak i 1000 ako računate, ako uračunate još neke druge stvari. Znači to je najviše od svih odjela komisije. Zašto? Zašto mi imamo toliko slučajeva kršenja? Zašto se tako loše provode stvari? I mislim da ono što mi sada radimo je to da pokušavamo otići korak dalje od ovog e, pravnog pristupa i da se počnemo baviti baš pravim e, uzrocima. Naravno, e, i dalje ćemo raditi zakonodavno jer pravila moraju postojati, moraju se poštivati, ali moramo vidjeti koji su problemi, koji su uzroci. Nedostatak političke volje moramo je poboljšati onda. Možda trebaju stvari ići na Europsko vijeće, pa onda neka tako bude. Imamo ovaj proces europskog semestra gdje se sva e, ova pitanja e, makroekonomske prirode raspravljaju. Mi također kroz EIR e gradimo svoj semestar. Po prvi puta ćemo imati ministre zaštite okoliša koji će upravo o tome raspravljati po prvi puta o povijesti. Nikad se nije vodila strateška rasprava zato što nikad prije nije 28 zemalja članica pojedino pojedinačno podnijelo svoje i svoje izvješće da točno područje po području naglase gdje se nalaze na jedan čitljiv način, sveobuhvatan način gdje je lako shvatiti, gdje se može vidjeti gdje stvari funkcioniraju, a gdje ne funkcioniraju i gdje kažu svakom poglavlju što još treba napraviti. Naravno, komisija mora nastaviti sa tim postupcima kršenja i počet ću od kraja. Gospodine Pedećini, što radimo e, sa e, upravljanjem otpadom u kampaniji? Rekli ste da ste mnogo puta to naglasili i da ništa nije učinjeno. Italija plaća 150 milijuna eura dnevno zato što dva puta smo se obratili Europskom sudu baš vezano za to. li to problem? Ne. Ali, do momenta dok se ne nađe rješenje, oni moraju e, poštivati zakon. Što radimo? Radimo s Italijom zajedno na novom planu upravljanja otpadom koji ako bude riješio te probleme će e, također riješiti problem kršenja. Nismo još došli do tada, u međuvremenu se zakon mora primjenjivati, morate koristiti pravne akte. Mi nemamo svoju vojsku kada zemlja ne poštuje propise, mi onda šaljemo e, dopis e, gdje formalno obavještavamo da ćemo ići pred sud, idemo pred sud i ako dobijemo odluku suda i ako i dalje se ne e, ništa ne čini, onda idemo i dalje, sljedeće pravne korake, to su pravila. Ali ako pravila ne polučuju rezultate, svakako moramo vidjeti Postoje li neki drugi instrumenti i EIR je jedan takav instrument. I zato mislimo da naprosto nemamo šta izgubiti. Možemo i dalje nastaviti primjenjivati pravila, prikupljati novčane kažnje ili paralelno uz to možemo možda razvijati jedan strateški pristup. Zašto dolazi do kršenja, na kojim područjima možemo ispraviti stvari. Gospodin Florenc je govorio o našim e, dobrim e, namjerama. Da, to je više od toga. Mi pokušavamo smisliti jedan instrument koji će funkcionirati. I to će nam pomoći također i kod donošenja zakonskih propisa, ako postoje problemi kod zakona, e, da li je problem da kod odstupanja nisu dovoljno jasno definirane stvari ili se radi o problemima federalne države. Već smo utvrdili da je ponegdje stvar regionalne organizacije. Spomenuo je nitrate. Što se tiče nitrata, sada imamo šest zemalja članica koje, kojih imamo postupak za kršenje i u skladu sa Naturom 2000. Spomenute su također neki problemi s guskama. Mislim da se radi o nekim odstupanjima i izuzećima i mislim da moramo detaljno to sve razlučiti Znači prvo moramo to raščlaniti, analizirati, onda surađivati sa zemljama članicama i vidjeti kako možemo ići dalje. Gospođa Dali je pozdravila uvođenje IR-a e i rekla je da je, je drago da će se on baviti uzrocima i rekla da moramo popuniti ove rupe u našem znanju, no pitala se zašto e, službe vezane za ekos sistem nisu u to uključene. E, mi obuhvaćamo samo ono što je obuhvaćano i e, pravnom stečevinom Europske unije, ali možda bi se i primjeri dobre prakse mogli u ovo inkorporirati. Gospodin Hebrandi je ukazao na težinu kršenja i mislim da je tu zaista upravo prstom u pravu e, stvar i činjenica da to nije politički prioritet i on je sugerirao da se obratimo Europskom vijeću. Vidjet ćemo kako će sutra e, na vijeću ministara za okoliš e, teći rasprava, no mislimo da trebamo e, postići da se ta strateška rasprava vodi među zemljama članicama na odgovarajućoj političkoj razini. Također je spomenuo i granice pravnih postupaka, posebno što se tiče kvalitete i što da radimo sa podacima koji nisu ažurirani i onda moramo početi iz početka. Imamo novi pristup, pokušavamo riješiti taj problem Imamo e, veoma važnu presudu 5. travnja i rekao bi da u sedam e, predmeta, kao posljedica sedam predmeta zemlje već plaćaju kazne i ako e, sud usvoji novi pristup onda ćemo izbjeći je pravni problem. No, ovo rješenje nije legalno, ono mora biti legalno, ali mi moramo otići još korak dalje E, od tih pravnih postupaka kao što je ukazao gospodin Pedičini kako bismo osigurali bolju provedbu. Gospodin Javor je potpuno u pravu. Ne radi se samo o kršenju, ne radi se samo o eir inspekcije za okoliš, pristup e, pravosuđu, to su važni elementi. I ovdje sada hoću naglasiti dvije inicijative. Jedna je inicijativa za osiguranje poštivanja propisa. Nadamo se da će prije kraja ožujka biti spremna za usvajanje i komunikaciju o pristupu pravosuđu, odnosno pravnim lijekovima. I Dakle, time ćemo informirati građane kako oni mogu imati bolju, bolji pristup e, pravosuđu da se ostvari pravda i na e, planu zaštite okoliša. Želim i o tome informirati i parlament. To su veoma važni dokumenti. E, gospođa Grostet je naglasila problem bio raznolikosti kvalitete zraka u Francuskoj i naravno to je u izvješću e, koje smo dobili i pitala je kako možemo poboljšati koordinaciju između zemalja članica, posebno što se tiče kvalitete zraka, kada imamo e, prekogranični utjecaj. Htio bih reći da upravo kroz EIR, kao taj mehanizam, će omogućiti da stupimo u kontakt sa drugim zemljama, raspravljati o primjerima dobre prakse i koje, vidjet ćemo koje su mjere neke zemlje u nekim gradovima um, počele provoditi, koje dobro funkcioniraju. Po prvi puta ćemo u Irskoj e, imati raspravu sa tijelima vlasti, posebno lokalne vlasti. To se radi o forumu o kvaliteti zraka, znači Razgovarat ćemo sa dionicima, sa relevantnim tijelima vlasti, razgovarati o nekim e, temama, dakle o nekim mehanizmima koje nam omogućuju oporezivanje, pravila, regulativa. E, to je nešto što bi vas moglo dosta zanimati zato što ovaj mehanizam zapravo pokreće razmjenu dobrih praksi. I Postavljeno je pitanje također zašto se Evropska unija neki puta krivi za stvari. E, ljudi kažu mi već generacijama radimo ovo ili ono, a onda Evropska unija nam to zabranjuje. Mislimo da zaista to treba to objasniti i ukazati na to, ali također i educirati ljude. Ne možemo e, imati proljetni lov u nekim zemljama, mada sa generacijama to radi, jer to je strašno za prirodu. U nekim slučajevima, znam da niste govorili o tome, ali Evo, samo da vam kažem kakve probleme zaista imamo. E, ovaj akcijski plan za prirodu, dijalog sa regionalnim vlastima, odlazak na teren mora nam omogućiti da objasnimo stvari. Mi ne želimo da iz Brisela se pretjerano reguliraju te stvari. Mislimo da bi to bilo bolje riješiti na nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj razini. Ali kako mi to možemo činiti kada pola zemalja uopće niti nemaju pravila za upravljanje fleksibilnost postoji, ali mora se na neki način početi primjenjivati. Znači moramo uložiti više napora e, vezano za komunikaciju. Što se tiče pak direktive o nitratima, spomenuli ste nizozemski primjer. Nizozemska ima tu i jedno izuzeće odstupanje. U ovom momentu je problem da reforma e, ZPP-a i kvote, mljekarske kvote i tako dalje se suočavamo sa velikim problemima, ne samo u Nizozemskoj nego i u mnogim drugim slučajevima gdje E, te hranjive tvari oštećuju tlo i zajedno sa bioraznolikosti i je to još jedno područje gdje smo prešli sve granice. Znači ne krše se samo e, sama direkt, same direktive, nego i zemlje koje imaju odstupanja, krše i ta odstupanja. I imamo šest zemalja članica koje smo tužili sudu i pratimo ta odstupanja i ako se ona ne poštivaju onda ćemo morati nastaviti sa tim predmetima jer situacija je strašna. Ako sa tim hranjivim tvarima koje stavljamo u tlo dovodimo opasno sve, u ovom momentu tu ne postoji manevarski prostor za pregovore. Pravila se e, moraju primjenjivati jer šteta je velika, no pokušat ćemo ipak surađivati sa zemljama kako bi se to ipak nekako organiziralo. I zadnja stvar je to da ovi krše, predmeti za kršenje, pokretanje postupka za kršenje funkcionira neke puta e, sporije, neke puta brže, ali zahvaljujući tome smo riješili e, problem nitrata. Italija rješava ilegalna odlagališta smeća, preko 200 njih. Znači, prošle godine su riješili mnogo toga. Ti postupci funkcioniraju. E, trebate imati mrkvu i batinu jer batina je važna, ali što mi imamo? Mi želimo to dići na višu političku razinu i surađivati sa zemljama kako bismo im dali podršku, podršku dionicima i kako bismo ostvarili bolje rezultate u provedbi. Hvala na prezentaciji i odgovorima. Zahvaljujem i kolegama na razmjeni mišljenja. A sada prelazimo na posljednju točku našeg dnevnog reda. Nemamo baš mnogo vremena, ali imamo još deset minuta, e, dodatnih deset minuta za prevođenje. Dakle, e, radi se o gubicima u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju lagački projekti izvan Unije, dakle jamstvo Europske unije europske investicijskoj banci. Gospodin Patričelo je izvjestitelj, pa mu odmah dajem riječ. Poštovani kolege, kao prvo zahvaljujem komisiji na odličnom prijedlogu koji se odnose na vanjsko financiranje e, zemalja, trećih zemalja. Europska banka za ulaganje e, financira projekte e, i europske politike unutar Europske unije, ali i izvan njenih e, granica. Time zapravo promiče ciljeve Europske unije. Kada je riječ o tim e, projektima, banka ima sve veću ulogu u postizanju klimatskih e, ciljeva. Na taj način čini e, Europu predvodnicom u borbi protiv klimatskih e, promjena i to na svjetskoj razini. Moj je prijedlog uzima u obzir sve napore za provedbu ovih amicija od strane banke i to unutar svojih financijskih inicijativa. Predložio sam nekoliko amandmana, a odnose se na ravidirani tekst komisije. E, njima zapravo želim ojačati e, posvećenost, opredjeljenost e, banke prema klimatskim ciljevima koja se odnose na sve sektore banke i odlično doprinosi prijenosu ka novoj E, novoj ekonomiji, niskougljičnom e, gospodarstvu. To su ciljevi ambiciozniji od e, ciljeva Pariškog sporazuma koji treba biti zvijezda vodilja u ovim projektima. Da bi se postigli svi ovi ciljevi, oni moraju postati transvezarni, moraju biti dijelom svih inicijativa Europske investicijske banke, jer samo na taj način povećat će se e, povećat će se ulaganja banke za više od 25%. I to za zemlje u razvoju s 25 na 35% do 2020 prezentirani amandmani i oni koji će biti e, prezentirani e, sutra do kraja ožujka možemo preko njih postići vrlo ambiciozan cilj. Hvala gospodine Patričelov, A sada izvjestitelji u sjenu počinjemo sa e, gospodinom Kaputom. Hvala predsjedavateljice. Kao prvo zahvaljujem gospodinu Patričelju na obavljenom poslu. Sve, sva upućivanje na Pariški sporazum su doista nužni i prikladni. Prijedlog da se poveća mandat e, Europske investicijske banke za e, treće zemlje i na razini migracija isto tako je nešto što možemo e, prihvatiti. Međunarodna zajednica suočava se s nezapančenom e, migracijskom krizom. To zahtjeva visoku razinu solidarnosti i značajna financijska sredstva. Govorimo o biblijskim e, dimenzijama migracijama te Europska unija se s time na isti način s velikim snagama mora i suočiti. Govorimo mi tu i o klimatskim e, promjenama e, koje, ako nije do sada, onda će vrlo brzo postati zapravo glavni uzrok e, migracija. Europska investicijska banka morala bi na taj način posuđivanjem omogućiti brže e, provođenje e, ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih e, naroda. Komisijni prijedlog usmjerava veća sredstva u područja klima i to za zemlje u razvoju sa 25 na 35 a amandman e, koji predlaže kolega daje preveliku fleksibilnost e, Europskoj e, banci i na taj način joj omogućujući da to izbjegne, da izbjegne mandat koji joj daje komisija. Ista ta komisija odmiče se na neki način od svoje uloge jer daje drugima zapravo odgovornost za odluke financiranja u području klimatskih politika. Hvala. Now, uh, Madame Yatamaki. Hvala, gospođo Yatamaki. Hvala. Europska unija, razvija politički program čiji je jedan od središnjih ciljeva da se pod kontrolu stave nekontrolirani pritok e, migranata. Naravno istovremeno moramo otvoriti nova radna mjesta, osigurati da ljudi pristojno žive i da imaju bolja bolje uvjete rada kako bi mogli pristojno živjeti. Mislim da se trebamo prisjetiti da je, su klimatske promjene jedan od ključnih uzroka e, tih migracijskih tokova. Možda je to upravo i temeljni uzrok e, suša i tako dalje. Znači da ljudi moraju napustiti svoje domove da bi našli drugi način da zarađuju za život i žive. Između ostaloga govorimo i o proširenju e, kreditnih e, mogućnosti, odnosno da se omogući Europskoj investicijskoj banki da e, kreditira i subjekte izvan Europske unije i oni su se složili s time da bi se to moglo omogućiti e, do postotka od 25% ako bi se na taj način moglo e, usporiti klimatske promjene. Govorimo o jamstvenom fondu i mislim da trebamo niz ciljeva, e, a ovih 25% bi trebao biti najmanji postotak. I ovo je važno mjesto na kojem možemo raspravljati o učinku, utjecaju koji imaju klimatske promjene. I izvjestitelj e, iz odbora za proračun bi radije e, poslao više novca Latinskoj Americi. Ako e, dijelimo novce, trebamo biti sigurni da je to fokusirano i da ciljamo ona područja gdje možemo zaista vidjeti opipljive rezultate. I moramo se pobrinuti da ne razbacujemo, ne rasipamo novac, e, a bez da dobivamo ikakve rezultate. Hvala. Sad e, gospođa konečno. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, i hvala i izvjestitelju. Kao prvo, zaista pozdravljam e, ovaj cilj da EIB održi i dalje na istoj razini financiranje projekata e, koji se bore protiv klimatskih e, promjena što se tiče također da proširi mandat za kreditiranje trećih zemalja i također da poveća granice za financiranje projekata u zemljama u razvoju sa 25 na 30%. Ja ne bih bila protiv još i većeg broja, tako da nisam baš zadovoljna ovim nastojanjima da se to kroz amandmane izmijeni. Zaista je veoma važno podržati zemlje i omogućiti im da poduzmu mjere koje će dati e, svoj e, doprinos ispunjavanju ciljeva UN-a i onoga što je definirano Pariškim sporazumom. No, ne radi se samo o borbi protiv klimatskih promjena, tu je također i pitanje e, uvjeta života ljudi koji žive u različitim drugim zemljama, koji su ugroženi klimatskim promjenama ne živimo u nekakvom e, mjehuru sapunice. To vidimo e, sa ovom izbjeličkom krugom, e, krizom. Situacija ako se pogoršava izvan naših granica, to je i dalje lošo i naša civilizacija je takva da ti ljudi u drugim zemljama rade u našu korist svojim sredstvima i to je zaista skandalozno. Moramo poduzeti sve mjere koje će pomoći kod ove situacije. Znači moramo ulagati u čistu vodu, čistu energiju, renoviranje infrastrukture, održive gradove i dostojan rad. Sve, sva bi ta ulaganja e, trebala ići bez ikakvih dodatnih pitanja. Mi nismo izolirani otok. Ako mi ne možemo pomoći drugima, to se može nama osvetiti. Hvala. Madame <clears throat> Merci, madame la euh, Najljepša vam hvala, gospođo predsjedavajuća. Hvala izvjestitelju na ovom e, mišljenju. Jasno je da je izbjeglička kriza E, ono što će navesti neke kolege da budu velikodušni. No, mi moramo razmišljati o odgovornosti. Govorimo o ulaganjima izvan Europske unije. Ako se to dobro učini, onda se može na neki način spriječiti da tisuće ljudi e, krenu na put e, preko sredozemlja i naići na strašne uvjete u Europi. Ja radije govorimo o izbjeglicama nego o E, migrantima. Izbjeglice su, suočene s političkim e, problemima, ali nisu svi migranti izbjeglice i to moramo imati na umu. Kada je riječ o financiranju, ako primjerice Francuska doprinesi e, ovim programima, onda očekuje i konkretne rezultate E, ne, želi, ne želimo zapravo stalno povećavati jamstva. Govorimo o vanjskom e, kredit, kreditiranju. E, možda bi trebalo govoriti o poticanju ulaganja u dotičnim zemljama ili ojačavanju privatnog sektora ili, bor, ili treba više govoriti o borbi protiv temeljnih e, razloga za migracije. Ako dvije godine financiranja shvatite da ne možete značajno smanjiti broj migranata iz tih zemalja, onda se treba okrenuti privatnom e, sektoru koji bi trebali vratiti taj kredit što je prije e, moguće. moramo dakle odvojno gledati i javni i privatni sektor i vidjeti što se zajedničkim snagama može učiniti u tom e, smislu. A što se pariškog sporazuma tiče, ideja da Europska investicijska banka treba povećati ulaganja u treće zemlje s 25, odnosno u zemlje u razvoju s 25 na 35 e, posto. Nije e, nešto što će se dogoditi a ako se e, ne povećava broj migranata. Da nastavim. Dakle, dvije zemlje koje bi bile prihvatljive za ulaganja, to više nisu. Recimo Turska koja je zemlja kandidatkinja, a s druge strane imamo e, Kosovo koje ne možemo nužno i priznati. Hvala. A sada riječi ima komisija. Thanks and, uh, <clears throat> Hvala izvjestitelju, hvala i vama što se amandmana broj 1 tiče. Nemamo nikakvih e, problema izričitog spominja Pariškog sporazuma kao ni e, agende 2030. za održavite razvoj. Što se tiče drugog amandmana, treba se sjetiti da je 25% minimum operacija Europske investicijske banke prema sadašnjem mandatu, a 35% cilje je cilj do 2020. za sve aktivnosti banke izvan Europske unije dakle pod njezinim mandatom za vanjsko kreditiranje. Amandman e, treći je u potpunosti prihvatljiv za komisiju. Amandman broj četiri bi e, e, na neki način povezao više sektora u borbi protiv klimatskih klimatskih promjena. E, tu je riječ o radnim metodama, a u vezi toga komisija bi se trebala dodatno posavjetovati upravo s bankom. Hvala. I gospodin Patričelo za kraj. E, e, cijenim e, komentare koje su iznijeli kolege kao i ono što je rekla komisija. Nemam ništa za dodati. Nastavimo s amandmanom do sutra i samo ustrajmo na putu. Hvala svima. Rok je za amandmane prvi ožujka podne. Toliko za danas. Vidimo se sutra u deset. Hvala vam.